kolegs Kolege. Dobar dan. Možemo početi s našim sastankom. Dakle, idemo prvo usvojiti dnevni red. U redu. Imam nekoliko objava kao predsjedavajući. Prvo, dakle što se tiče našeg e, sljedećeg sastanka u četvrtak petog ožujka, sastanak se otkazuje zato što u tom trenutku nije za taj dan uopće planirano da se sastaje odbor, niti ima što raspravljati, osim ako se idućih dana nešto ne promijeni. Dakle, za sada je otkazan. Također naši koordinatori su odlučili da će sljedećeg mjeseca održati izvanredni sastanak u Strasburu 9. ožujka gdje će za sad vidimo glasovati o referentnim vrijednostima i izvješću o radu Središnje banke. 12. ožujka će biti izvanredni sastanak odbora EKON i za proračunskog kao što znate, mi prema, član, prema pravilu 55 sada još jedan puta preispitujemo i još razgledamo Junkerov plan, a isto tako razgovaramo o EFSI, odnosno EFSI, Evropskom fondu za strateške investicije. Zatim, imat ćemo javno saslušanje kako da premostimo ove manjke u financiranju fonda za strateško Investiranje u od pola četiri do pola šest u Briselu, 8. ožujka. I to će biti jako dobra prilika da razmotrimo prijedloge komisije o Fondu za strateška ulaganja. A danas ćemo već o EFSU imati u sljedećem dijelu našeg sastanka koji počinje u 5.30, dakle nadovezuje se na ovaj prvi dio općeg sastanka Ekona, ćemo početi raspravljati o EFSU. I isto tako ćemo vidjeti kako će izgledati kalendar, odnosno naš vremenski raspored za rad na tom vrlo važnom dosjeu. Koliko sam čuo, već čitav niz e, naših članova je upućeno u digitalno potpisivanje dokumenata, kao što su recimo amantmani i to koristeći svoje smartfonove ili tablete ili od slične uređaje, tako da možete jednim klikom izvršiti elektronsku signaturu jednog ili više amandmana i to u ime jednog ili više zastupnika. To znači da će smanjiti vrijeme koje je potrebno upravi i administraciji i svi su članovi za sada još e, se, sve se bazira, dakle za sve članove rad PDF dokumentima i sličnim stvarima, ovo će biti veliki korak u ubrzanju i modernizaciji. Koliko sam shvatio, svi sve su prepreke uklonjene i moći ćemo s tim sad započeti. Nadalje, imamo različite tečaje za podučavanje o tome za naše članove. Sljedećeg mjeseca će početi prema tome. Ovaj sustav još za sad nije obvezan, ali ja predlažem da E, se već sada priviknete na to našu nove, o, kažemo, alat koja će vrlo, pretpostavljamo komisija to vrlo brzo učiniti obveznim. Mi ćemo prije ljetne pauze razmotriti čitavu situaciju kako izgleda onda korištenje tog, no, te nove radne metode. Tajništvo će nas pratiti i da će naravno obavijest svim članovima o tome što se događa sljedećih dana. Zatim, na kraju o prvom trijalogu o 4. veljače smo imali sastanak triju institucija koje su iznijele svoje, svoje pozicije o glavnim političkim, glavnim politikama i kao što je recimo nadzor uključujući dakle nadzor i medijacija, izravna plaćanja i tako dalje. Mandat za zaštitu rada je dat kako bi se što je moguće prije i lakše postigao nekakav kompromis među tri institucije i na sljedeći trijalog će se održati u ponedjeljak 2. ožujka 2015. Time smo zapravo završili ove naše objave u ime predsjedništva i možemo preći na treću točku dnevnog reda, a to je izvješće, godišnje porezno izvješće izvjestiteljica Eva Kajli, a mi ćemo krenuti sa razmatranjem naših amandmana na to izvješće. Dajem riječ odma Evi. Hvala lijepo, dragi kolege. Jedan od, jedan od glavnih prioriteta Europskog parlamenta u godišnjem poreznom izvješću za ovu godinu je bio da se ne predržavaju standardnog puta i e, da jednostavno prepisuju, copy-pasteju, da kažemo, tekst od prošle godine u ovo. I sad vidimo da ovo što je napravljeno indicira kako Europski parlament stalno traži od komisije i vijeća iste stvari. A da zapravo nismo dobili nekakve zadovoljavajuće poboljšanja. I onda smo uspjeli ovog puta sastaviti jedan malo političke oštrije i izvješće. Također i pitanje LuxLeaksa i SwissLeaksa i to isto su stvari koje zahtijevaju politički odgovor. Europski parlament je smatrao potrebnim da se poduzme politička akcija i čvrsti politički stav iznese, te da se ne pravimo da se ništa nije dogodilo. Mislimo da je to jedan, ovo izvješće jedno ključno i bitno političko sredstvo kako bi se razriješilo pitanje ovih poreznih politika i ovih afera, LuxLeaksa i SwissLeaksa ako hoćemo. Mogu, mogu vam reći da je čitav niz amandmana na ovu temu podneseno i svi su tražili jasno stajalište o tome. Ukupno imamo 300 amandmana koji su stigli on s naše izvješće. Moramo se fokusirati na stvari koje se odnose na socijalnu pravdu u poreznoj politici, a isto tako smo imali oporezivanje kapitala kao i izvora prihoda iz kamata, dividendi ili kolaterala. Zatim, različite financijske, dakle kako spriječiti različite izbjegavanje plaćanja financijskog obveza. Mislimo da je tu ostaju jako popularno stare metode i tu imamo jako čitav niz amandmana o tome kako pojačati borbu protiv njih. Zatim, pitanje je što raditi sa fondom za klimatsku, klimatske promjene ili čak za strateške investicije. To se sve u amandmanima tematizira. Također, Govori se o korporativnom oporezivanju, pogotovo CCCTB-u i minimalnim e, doprinosima za korporativni porez, odnosno porez na, minimalnim stopama za porez na dobit. Gledali smo u mjeri se to odnosi na konkurentnost evropskih tvrtaka, tvrtki i kako će se to odraziti na mala i srednja poduzeća i neće li im to biti preteški teret. I zatim gledali smo šta je sa poreznom konkurencijom unutar Evropske unije. I na kraju još uvijek treba puno više koordinacije i harmonizacije među našim članovima i s obzirom na ovo što je, recimo vidimo da je priča LuxLeaks upravo pokazala koliko nije bilo koordinacije. I zbog toga je čitav niz članova naglasio to da treba više harmonizirati, koordinirati, koristeći zato pogotovo evropski semestar kao glavni instrument i glavni okvir. Unutar tog procesa kompromisa, traženja kompromisa smo imali različit Vidjeli smo da je jaka potpora za različite politike koje pomažu borbi protiv agresivnog poreznog planiranja, izbjegavanja i utaje poreze, kao i um, želja da se pomogne minimalizacija poreznih eh, jazova. Također tražimo bolje upravljanje u poreznoj politici, pojednostavljenje poreznih sustava koji bi ohrabrivali i poticali poduzetništvo, malo i srednje poduzeća i generalno poduzetništvo. Nadalje, Evropski parlament indicira i zapravo jasno govori o tome kako razumije porezne politike i ima razumijevanje za to, pogotovo koji je problem u porezima za gospodarski slabije e, stojeće dijelove stanovništva. Prema tome, u budućnosti moramo stvoriti jednu zajedničku osnovu za kako bi pokrenuli inicijative za zajedničku politiku. Trenutno smo naišli na neki od, stanovit otpor među nekim političkim klub strankama. Dakle, u to se ubrajaju inače sankcije e, kod poreznih prevara i utaja, zatim problem BEPS-a, dakle premještaja e, porezne osnovi, dakle, i zatim uklanjanje poreznih oaza i tako dalje. Mislimo da je važan, važna tema, isto tako automatska razmjena podataka s poreznog područja, koja će pomoći da se izbjegne sklapanje netransparentnih ugovora među državama. U interesu javnosti je vrlo važno naš parlament da se postavimo protiv svake netransparentne prakse koja umanjuje pravnu sigurnost poreznih obveznika i izobličava tržišno natjecanje. Znamo da za sada nemamo još jednu zajedničku osnovicu u mnogim tim područjima koje to uključuje naravno i porezne poreze, poreze dakle poreze na ekološke poreze u nekim zemljama se na njih još uvijek gleda kao na jednu stvar, kao na vic, ali se ne shvaćaju opće ozbiljno. I to tu treba dakle isto tako harmonizirati situaciju, kao što treba u budućnosti raspravljati o whistleblowerima, dakle onima koji otkrivaju različite porezne e, kriminale, utaje i tako dalje, da bi imali zajednički stav prema tome isto. Ali ukratko, mislimo da je jedna jasna, koherentna i precizna pozicija mora se uskladiti unutar Europskog parlamenta kako bi dobili jednu poštenu, korektnu, transparentnu, socijalno odgovornu poreznu politiku za čitavu Evropsku uniju. To bi bio naš kratki zaključak. Hvala lijepo. Eva Kajli. A sada riječ dajem našem izvjestitelju iz Sjene, Dimitriju Stolojanu. Hvala lijepo, predsjedavajući. Ja bih se prvo htio zahvaliti gospođi Kajli na dobroj suradnji. Ne samo sa izvjestiteljima iz Sjene iz grupe eh, Pučana, nego sa svim izvjestiteljima iz Sjene. I na temelju te suradnje sam sretan što vas mogu obavijestiti da smo se uskladili i dogovorili oko većine kompromisa. Međutim, imamo nekoliko kompromisa, zbilja samo nekoliko, kod kojih imamo nešto različito mišljenje. I želimo tu u tom kontekstu spomenuti kompromisni amandman A, to je poziv Europskoj komisiji da dakle da shvate da mi ne podupiremo njezinu ideju o zajedničkoj minimalnoj kvoti korporativnog ili poreza na dobit. Zatim članak 12b pod slovom L, tu mislimo u tom amandmanu da je previše tražiti od svih e, članova da do te mjere rade analizu nacionalnih poreznih osnovica kako bi procijenili koje su moguće posljedice onda po zemlje u razvoju iz toga koje bi proizišle, zatim kompromis pod slovom Z, to je kompromis o kojem smo raspravljali. Riječ je o izražavanju dobrodošlice prijenosa informacija kako se, koje su otkrivene u aferi LuxLeaks. Mi zapravo ne slažemo, mi se ne slažemo sa takvim jednom apsolutnim pozdravljanjem i poticanjem takve razmjene mi mislimo da se to još uvijek ne može do te mjere pustiti izvan svake kontrole u slobodnu razmjenu, da tako nazovemo to. Zatim imamo pitanje kapitala pod slovom E. Riječ je o definiciji izbjegavanja, plaćanja poreza, utaje poreza ili agresivnog poreznog planiranja. Mislimo da bismo definicije koje su navedene tu trebali prepustiti teoretičarima, akademicima ili čak ministrima financija. Kad sam ja pročitao definiciju svih tih, kad sam pogledao, dakle, sve tu te navedene definicije za recimo tak, poreznu prijevaru ili izbjegavanje pare, plaćanje poreza, onda zapravo uopće nisam shvatio gdje su granice, gdje počinje kaznenog djela. šta je dakle zakonito, a šta je nezakonito bilo. Nadalje, tražimo da se, da se odvojeno glasa za amandmane 145, 149 i 247. Što se tiče 145 amandmana, tu im postoji drugi dio kojeg mi ne možemo poduprijeti, to je poziv komisije da donese pravila koje su općenito obvezujuća za sve i sprečavala bi agresivno e, porezno planiranje, a isto tako bi odredila zajedničku konsolidiranu korporativnu poreznu osnovicu. Mi to ne možemo kao tako prihvatiti, kao što smo već rekli. Zatim tražimo odvojeno glasanje za 149. Riječ je o razmjeni informacija koje bi trebale uključiti informacije iz zemalja u razvoju i gdje bi se zemljama dao jedan prijelazni period, prijelazno razdoblje. Mi se slažemo sa idejom amandmana, ali ne sa ovim drugim dijelom gdje se to konkretizira Zatim amandman 147 i tu također tražimo posebno odvojeno glasanje jer zapravo imamo problem e, to imamo problem sa prvim dijelom, jer vidimo da je evropski semestar ne mislimo da je nužno najbolji okvir za to. On je vrlo velik, ali e, ne znam u kojoj mjeri trebamo Europsku komisiju ponovno pitati da se ona izravno za to pojedinačno uključi ili možemo to pustiti da ide jednostavno u okviru Europskog semestra. Hvala lijepo. A sada u ime ECR-a sam Holterpol, njihov izvjestitelj Sjene. Hvala lijepo predsjedavajući. Štovani kolege, štovani izvjestitelji, kako sam ja već sjedio na sastanku izvjestitelja u Sjeni, nažalost u ovom svom sadašnjem izdanju ECR bilja ne može, jako mu je teško prepodržati ovo izvješće. Prvo mislimo da bi područje djelovanja i opseg toga izvješće trebao biti nešto selektivniji, zato što znamo da je politi porezna politika u ingerenciji nacionalnih zemalja, a mi iz ECR-a smatramo da to tako i treba ostati, što nije malo iznenađujuće jasno. Dakle, općenito govoreći kad mi kod poreza uopće ne možemo shvatiti zašto bi mi trebali savjetovati zemlje članice ili im pametovati u tim pitanjima upravljanja poreznom politikom, donošenjem porezne politike i tako dalje kada te stvari jednostavno ne spadaju u našu ingerenciju, u našu nadležnost, nego u zemlje članice. I osim toga ne vidimo kako mi shvaćamo te stvari, ne vidimo kakve bi tu nastale ikakve komparativne prednosti za zemlje članice da se odreknu te nadležnosti. Mi smatramo da je generalno dobro da to zemlje rade i zbog toga nam jako teško prihvatiti ove primjedbe, opaske i zahtjeve za harmonizacijom na europskoj razini poreznog porezne politike. Doduše smatramo da je dobro da zemlje članice razmjenjuju informacije u vezi poreznih pitanja kako bi izbjegli porezne prevare, utaje ili izbjegavanje plaćanja. Mi ostajemo vrlo obazrivi i požljivi i vrlo oprezni što se tiče CCCTB-a to je možda dobra ideja, ali mislimo da bi se to trebalo, ne bi trebalo biti obvezujuće nego ostati na dobrovoljnoj bazi kao što je komisija planije predlagala. Inače, mislimo da je ovo izvješće ove godine politički oštrije nego što je bilo proteklih godina i to je zapravo glavni problem za nas i zato smatramo da je to dosta problematično nama poduprijeti to izvješće. Hvala lijepa gospodine Terel. Zapravo, Neke se stvari već i ovdje spomenuli, ali parlament je bio konzultiran u toku ovih procedura. Prema tome, ako smo konzultirani, onda i mi imamo različite ingerencije i miješati se u to. Prema tome, ne bi se sigurno nečim bavili zašto nemamo nikakvu nadležnost. A sada dajem riječ u ime Aldea kolegi Van Hojzen. Kolegici Van Hojzen, hvala predsjedavajući. Ja prvo želim zahvaliti gospođe Kajli na ovom izvješću jer nam je dala jednu jako dobru osnovu za daljnju raspravu o toj temi, o tom izvješću i o našim amantmanima koje smo donijeli. Isto tako hvala ostalim izvjestiteljima u sjeni za sve njihove doprinose. Puno toga je već kazano. Ali što se dogodilo od našeg zadnjeg sastanka? Od onda smo imali zapravo široku potporu svih parlamentarnih stranaka a parlament je odlučio imenovati jedan posebni odbor koji se treba pozabaviti različitim poreznim rješenjima po zemljama članicama, njihovom prirodom i generalno de facto njihovom poreznom politikom koju su donijeli, koju provode i onda vidjeti kako će se to na budućnost odraditi. Mi smatramo da je jako hitna stvar i da treba jako, jako hitno voditi jednu opću raspravu o upravo tim kaznenim djelima u poreznom području, dakle kaznenim prevarama, utajama i tako dalje. I to ne samo po specifičnim zemljama sa sebe u tim slučajevima, nego općenito. Što se tiče o rada ovog našeg odbora, mislim da trebamo biti jako pažljivi da ne dođemo do ishitrenih i prebrzih rješenja ili zaključaka. Mislim da trebamo pričekati da posebni odbor završi svoje razmatranje svih predmeta i dođe do nekih konkretnih podataka. I zbog toga ne bismo sve amandmane podržali, pogotovo one koje smatramo da su preuranjeni za ovaj trenutak dok posebni odbor ne završi. Međutim, podupiremo ono što se tiče automatske razmjene informacija kao i smanjenje administrativnih troškova za mala i srednja poduzeća. Zatim, zajedničkom i općem usklađenom pristupu u borbi protiv e, poreznih prevara, utaja ili izbjegavanja plaćanja. Također imamo probleme, kao što je već kazano, kod svih amandmana koji izazivaju fiskalnu autonomiju zemalja članica, pogotovo kad govorimo o ekološkim porezima i porezima na vlasništva stvaranje novog, e, novih poreza ostaje i dalje po nama u nadležnosti svake zemlje članice. Također i porezni sporazumi između naših članica i trećih zemalja ostaje se tako u ingerenciji tih dotičnih zemalja. Ali inače, uglavnom, ove ostatak amandmana kao izvješća mi podupiremo. Još jedan put zahvaljujemo na dobrom radu koji je obavljen. sada u ime GUE ne znam, dakle, Dimitris nije ovdje pa moram ja u njegovo ime uskočiti. On me molio da, dakle, interveniram pa ću pročitati njegove bilješke. Dakle, Dimitris je htio reći da mi naravno isto tako zahvaljujemo Evi na dobrom izvješću i na naporima svih eh, izvjestitelja u cijeni njihovim doprinosa. Čak i taj problem izbjegavanja neplaćanja poreza u Europskoj uniji je problem koji znamo da trebamo se hitno s njime suočiti, ali vidimo da sve to skupa ova moguća rješenja su krenula dobrim putem, ima puno elemenata. Međutim, on ne vodi nešto naročito daleko. Naravno da postoje točne pretpostavke koje su ovdje predložene s kojima se mi slažemo, ali još uvijek nemamo dovoljno konkretnih zahtjeva za progresivnom socijalnom pravdom. Isto tako mislimo da se još jedan puta mora zaključiti kako paralelno uz političku volju komisija mora poduzeti sve da taj problem riješi u njegovom korijenu. Nažalost, Europski parlament nema pravnih sredstava kako bi sankcionirao sve one koji se bave poreznim prevarama ili izbjegavaju plaćanje poreza. Ali mislimo da se sve međunarodne trgovinske e, aktivnosti, profiti multinacionalnih korporacija, porezne oaze i offshore kompanije koje se osnivaju trebaju nadzirati i sankcionirati. Isto tako jako žalimo zbog nemogućnosti da se koriste ovlasti i snage Europskog parlamenta kako bi se ohrabrila upravo ova borba protiv takve vrste poreznih kaznenih djela i kako bi se napravila jedna studija, dubinska studija kuda to se može voditi i do kakvih šteta može dovesti i kakve bi se mogućih dakle posljedica i koje bi se mjere tu mogle onda primijeniti. Mi mislimo da treba u svakom slučaju u poreznoj politici maknuti teret poreza sa samog rada i prebaciti najveći teret poreza na e, velike profite koji se proizvode kako bi na taj način doista promovirali socijalnu pravdu i pravedan i uravnotežen razvoj. Zatim, jedna strategija koja bi inkorporirala jedne vrlo specifične legislativne mjere kako bi se vršio nadzor međunarodnih komercijalnih aktivnosti, pogotovo i recimo prebacivanje profita međunarodnih e, poduzeća globalno kako bi se izbjeglo oporezivanje, primjerice. Zatim, uvođenje jedne minimalne stope korporativnog poreza u europskoj zoni. I zatim najvažnija stvar za borbu protiv svih kaznenih djela na području poreznih prevara je da se te mjere koriste kao dio jedne zapravo šire politike koja ima i alternativne dijelove. Jer ta široka polit, šira politika i širi pristup nam je potreban kako bi zajamčili s jedne strane interese zemlje članice, ali i radnika i svih poreznih obveznika unutar Europske unije. Hvala Mariza, a sada u ime zelenih, e, gospođa Kopkato. E, hvala. Htjela bih e, također i ja zahvaliti Evi i njezinom osoblju na izradi ovog vrlo složenog izvješća o Perezu koje je također i vidjelo brojne amandmane. Također želim e, pozdraviti spremnost kolega u ovom odboru da se ozbiljno pozabave pitanjem e, natjecanja na području poreza i također novcima koji su potrebni kako bismo uložili u infrastrukture koje su nam potrebne u civiliziranom društvu. Kao zeleni razočarani smo time što još uvijek e, trebamo pozivati se na svjedoke kako bismo morali, mogli pristupiti dokumentima, no drago nam je da će ovoga tjedna biti osnovano, osnovan posebni odbor i također pozivamo sve kolege da stanu na kraj ovim štetnim dogovorima oko poreza. Smatramo da ova porezna politika ima dvostruku ulogu i ne smijemo te uloge zamjenjivati. Dakle, to nam omogućuje kao prvo da putem poreza financiramo e, javno društvo, no također strateški možemo davati poticaje poduzećima da promijene svoje ponašanje na način koji će koristiti okolišu. Nadalje, kaže se da svi izbjegavaju plaćanje poreza, no bez e, politike moramo postići to da to više ne bude društveno prihvatljivo i da izbjegavanje poreza bude označeno kao sramotno. To je zajednička želja, vjerujem, većine članova ovog parlamenta i ovog odbora i sigurna sam da ćemo moći ostvariti napredak u tom pravcu dok budemo dalje razrađivali naša izvješća u ovom predmetu. No također trebamo iskoristiti i stratešku ulogu poreza i mislim da je u ovom području ovo izvješće nešto manje zadovoljavajuće. Ova godina će se zaključiti sa pregovorima o klimi u Parizu i e, s obzirom na to mislim da nismo stavili dovoljan naglasak na porez na zaštitu okoliša i također na porez na energente. Ne bismo smjeli dopustiti lobiju za fosilna goriva da nam omogući smaranje poreznih poticaja kako bi e, se izbjeglo e, kreiranje jedne budućnosti koja će smanjiti na najmanju moguću mjeru korištenje ugljika u našem gospodarstvu. Hvala. E, imamo jedno javljanje za riječ gospodina Anemansa. Hvala lijepa. Hvala gospodine predsjedniče. Evo, da, doista Sada govorimo o porezima, a isto tako se i postavljaju međunarodni standardi u suradnji između uprava. Naravno, o tome se radi, to je možda lijepo i krasno. Međutim, trebalo bi razmisliti kako to u Europskoj uniji treba izgledati, kako to možemo regulirati u Europskoj uniji sa 28 članica. Ja dolazim iz države gdje prije nekoliko dana se zapravo e, Mm, dogodilo nešto sa tax rulingsima, znamo svi što se dogodilo u LuxLeaksu, a isto tako i rasprava o poreznoj harmonizaciji, stalno se govori o tome da zajedničko unutarnje tržište se time uništava. Međutim, kada dođemo na e, stvarne teme, onda sve države članice žele zadržati svoje statuse. E, sigurno da je isto tako i riječ o tome da e, sigurno porezna prednost ne mora biti nužno i dakle, teškoća koja daje nekome prednost, to moraju biti korektivi i korektivni mehanizmi, takozvani text rulings, a sve dok je to tako, poduzeća će uvijek pokušati naći članice, države članice gdje je klima bolja. A isto tako i države članice pokušavaju pridobiti poduzeća sa poreznim dakle, benefitima. U godišnjem izvješću govorimo o oporezivanju e, poduzetnika, što će biti sljedeći korak, da li su to postoci koje će se unijeti, postoci koje bi u čitavoj Europskoj uniji bili istovjetni, pa i u samim državama članicama postoje različite porezne stope. Ovisno o sektorima, da će se to sve skup harmonizirati, to je nemoguće. Moramo zaista sada razgovarati o tome, međutim, trebali smo postaviti pitanje o ovom specifičnom odboru o kojemu e, raspravljamo postoje e, članovi kao Eva Hofstadt, Jean-Claude Juncker koji su naravno svi za federalnu Europu, ali kada su sami bili e, na vlasti, onda nisu vidjeli ovo unutarnje tržište baš tako, da tako kažemo, regulirano. I nikada nije bilo tako kako je trebalo biti. Hvala. Thank you. Hvala lijepa. Izvjestiteljica ima riječ e, za e, zaključne napomene. Kao što vidite, slažemo se s većinom prijedloga izvješću i kao što sam rekla zaprimili smo 300 amandmana i nastavili smo naći kompromise po brojnim pitanjima, ali postoje brojne razlike i razmimi uloženja o kojima ćemo još razgovarati u budućnosti. Evo samo na kraju želim zahvaliti svim zastupnicama koji su dali svoj produktivan doprinos ovom izvješću, svojim amandmanima, prijedlozima i savjetima. I želim e, zahvaliti i e, su izvjestiteljima, izvjestiteljima u Sjeni na izvrsnoj suradnji koju smo s njima imali na e, izradi ovog izvješća i želim ih pozvati da s nama nastave raspravu o ovoj temi u budućnosti. Znam da će se poseban odbor time konkretnije pozabaviti i nadovezati se na ovaj rad koji smo mi već obavili i želim zahvaliti i stručnjacima iz tajništva koji su nam mnogo pomogli svojim savjetima. Hvala vam lijepa. Thank you very much. Hvala lijepa. Kao što znate, glasovanje će se održati sutra. To bi bilo to i hvala vam na vašem trudu, hvala izvjestiteljici i također hvala izvjestiteljima u Sjeni, a sada prelazimo na sljedeću točku, odnosno imamo jednu manju izmjenu u dnevnom redu, dakle prelazimo sada na izvješće gospodina Sorua o izvještavanju i transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira. Gospodine Soru, imate riječ. I will keep it in my mind. Grazie, Presidente. Onorevoli kolegi. Hvala, gospodine predsjedavajući. Uvaženi kolege i kolege izvjestitelji u Sjeni, prije nekoliko tjedana sam u svojstvu izvjestitelja sam predstavio nacrt izvješća o, financiranju vrijednosnih papira i transakcija i tu sam već čuo mišljenje raznih izvjestitelja u Sjeni, a i komisije o nekim ključnim aspektima zakonodavnog prijedloga. Odlučili smo e, produžiti rok za ulaganje amandmana kao što su brojni kolege i zatražili, no ta odgoda neće usporiti donošenje odgovarajućih zakona. Podneseno je otprilike 250 amandmana, oprostite, 150 amandmana. I posvetio sam posebnu pažnju amandmanima koji su podnijeli izvjestitelji u Sjeni i koji predstavljaju mišljenje velikog dijela parlamenta. Također sam obratio pozornost na amandmane EFDD-a s kojima u, u prošlosti nisam imao prilike razmijeniti mišljenja jer oni nisu bili imenovali svog izvjestitelja u sjeni. Sa zadovoljstvom primjećujem e, da veći broj amandmana ide u istom pravcu, a čak u nekim slučajevima i izražava potporu mojim amandmanima. No, u nekim pitanjima još imamo određene razlike u mišljenjima, no nadam se da ćemo doći u nekim slučajevima do zadovoljujućeg rješenja, naročito s obzirom na buduće trialoge sa komisijom i e, vijećem. Sada već radimo na mogućim kompromisima i ovog tjedna ćemo imati prvi sastanak sa izvjestiteljima osjeni kako bismo o tome raspravili. Evo, mm, ovih, u ovih sljedećih nekoliko minuta ću se osvrnuti na neke točke koje mi se čine najznačajnije u predloženim amandmanima. Kao prvo, e, članak drugi, odnosno područje primjene. O tome se već raspravljalo, no e, mislim da to treba još podrobnije razmotriti. Glavno je pitanje trebali e, razmotriti isključenje središnjih banaka i njihovih e, sugovornika s obzirom na obvezu komuniciranja i transparentnosti. Iz prethodnih rasprava ćete se vjerojatno sjetiti da je rečeno da je e, potreba zadržavanja tajnosti u tajnosti monetarne politike središnjih nacionalnih banaka i Europske središnje banke. Dakle, to je podrazumijevalo također i izuzeće iz obveze izvješćivanja. Ja smatram da taj predlog mogu podržati, no unatoč tome Zaprimili smo brojne prijedloge koji su nas naveli da o tome bolje razmislimo. Zapravo E, financiranje putem vrijednosnih e, papira zapravo uključuje upravo te subjekte i neki su klubovi u ovom parlamentu izrazili neke nedoumice u vezi s time i sada radimo na tome da izražimo kompromis između potrebe zadržavanja utajnosti monetarne politike i potrebe za transparentnošću s druge strane. Imamo amandman 215 iz e, kolega Alde app p-a i ECR-a koji upravo ide u tom pravcu. Nažalost, mikrofon se isključio. Članak treći bavi se definicijama i tu također treba i dodatno razraditi pravne aspekte koji nam omogućuju iznalaženje potrebnog rješenja, a izbjegavanje regulatorne arbitraže, odnosno mogućnosti da nakon donošenja uredbe tržište prilagodi svoje aktivnosti i svoje transakcije upravo nalazeći rupe u uredbi. Također smo uzeli u obzir neke pravne nedoumice koje su izrazili nekih i radimo na rješenju koje će nam e, omogućiti da izbjegnemo regulatornu arbitražu, ali e, primjenom e, pravno dobro izrađenih rješenja. Također u članku četvrtom smo zaprimili razne amandmane koje ću pomno razmotriti, no čini mi se da se neki teško mogu primijeniti. Primjerice to je povjeravanje uz izvještavanja i um, odgovarajućih e, s time povezanih pravnih obveza drugim tijelima jer mislim da bi e, kad bismo krenuli u tom e, pravcu to nam otežalo nalaženje poslovnih subjekata koji bi bili spremni pružati takve usluge. I trebam još iznijeti dvije napomene koje se odnose na članke 20 i 21 i tu smo primili brojne amandmane, no čini mi se da su među njima razlike minimalne i da ih lako možemo pomiriti. Kada je riječ o članku 18 koji se odnosi na stupanje na snagu amandmana, e, urodbe, pardon, e, i tu je predložen jedan postupan pristup i to bismo uvažili radije nego prijedlog da se uredba stavi odmah e, u primjenu. Također ima tu jedna točka koja se odnosi izuzeća iz e, obveze ponovne uporabe svih onih koji se e, budu pridržavali, to govorimo o amandmanu 204. Dakle, jer e, na taj način bismo e, suzili područje primjene uredbe zato jer bi se činilo da otprilike 95% tržišta e, se upravo u svojem poslovanju temelji na Transfer Title Collective Agreement i dakle omogućavanje jednog takvog izuzeća bi značilo da bi uredba o kojoj raspravljamo uopće izgubila u potpunosti na značenju. Mislim da je u tom smislu važno čuti i mišljenje komisije koja se nalazi u ovoj prostoriji, a također i mišljenja izvjestitelja u Sijeni. E, govorili smo također i o rezovima, takozvanim haircuts. I znate što smo rekli o tome i sjećate se možda da sam u svojem nacrtu unio izmjene u 15. članak i nadovezao sam se time na preporuke odbora za financijsku stabilnost od prošlog listopada, no iz analize amandmana iz prethodnih rasprava proizlazi da postoji jedna jasna podjela. Dakle, s jedne strane je moj klub e, Zeleni i e, a s druge strane FDD smatra da e, treba unijeti odredbe o tim rezovima već u ovu uredbu. S druge strane, kolege iz Aldea, Pučana i ECR-a traže da se ova odluka odgodi i to da se ugradi u jednu posebnu mjeru o tome. No, unatoč tim razlikama, Vidim e, da je ostvaren neki napredak e, u smislu približavanja stavova i e, danas ne razgovaramo o tome da se uvede okvir za te rezove, nego samo treba razgovarati o načinu i također u roku u kojemu to treba učiniti. Nadam se da ćemo o tome još moći dalje razgovarati i ostvariti dalji napredak i nadam se također da ćemo doći do eventualnog kompromisa. Sada prepuštam e, riječ e, svojim kolegama izvjestiteljima u Sjeni i zahvaljujem im na njihovoj e, spremnosti pomoći, na suradnji i zahvaljujem svima onima koji su uložile svoje amandmane. Hvala lijepo Renato i kao prvo bih želio dati riječ kolegici Hübner. Hvala gospodine predsjedavajući. Ova uredba ne predstavlja sveobuhvatni pravni okvir e, za e, financiranje e, transakcija vrijednostnih papira, nego je riječ o izvješćivanju o transparentnosti o takvim transakcijama i tu još postoje određeni problemi koji se odnose na iznalaženje mogućih kompromisa, koji su vjerojatno proizišli iz činjenice da zastupnici u ovom odboru e, se kroz ovaj predmet žele pozabaviti i drugim pitanjima koja možda izlaze izvan okvira ove uredbe. Možda sam e, malo optimističnija od Renate kada je riječ o mogućnosti da se iznađu kompromisi i kada se budemo sastali kako bismo raspravili o konačnoj e, verziji kompromisa mislim da ćemo otkriti da postoji mogućnost e, kompromisa koja je veća od onoga što sada možemo prepoznati u amandmanima. E, želim iznijeti više napomena koje sam također ugradila u svoje amandmane ili u amandmane koje sam izradila u suradnji sa kolegima, a želim zahvaliti Renatu na tome što me je podržao kada je riječ o malim i srednjim poduzećima i o tome da Mala i srednja poduzeća trebaju također poštivati e, obvezu izvješćivanja kada e, su u transakciji sa e, financijskim sugovornicima i nadam se da ćemo imati izuzeće za mala i srednja poduzeća u smislu da će njihov financijski sugovornik morati prijaviti tu transakciju koju je obavio sa malim i srednjim poduzećem. Kada je riječ o definicijama, mislim da neke definicije nedostaju u uredbi, tako da sam e, tu dodala tri ili četiri definicije i nadam se da ćemo tu također moći naći kompromis. Kada je riječ o, o e, granularnosti izvješćivanja, tu se postavlja i pitanje o informacijama o, transakcijama koje će biti upućene središnjim ili nacionalnim vlastima i te informacije trebaju biti što detaljnije, no također ćemo imati također i e, situacije gdje će te informacije ići e, manjim e, investitorima i tu trebamo zapravo E, neku, e, znači neku razliku između toga koju smatramo opravdanom. Kada je riječ o rezovima, Renato ispravno kaže da smo podijeljeni i nije riječ samo o tome da e, kod nekih treba regulirati rezove, a kod drugih ne, nego je riječ o tome da na temelju ovih informacija koje imamo i na temelju postojećeg sustava da još e, nismo e, spremni da se rezovi ugrade ovu uredbu i zbog toga sam od samoga e, početka bila za bilo kakvu revizijsku klauzulu i na kraju neki od nas vidim da ovdje predlažu jedno 18-mjesečno razdoblje nakon stupanja na snagu ove uredbe kada će ESMA i EBA E, iznijeti izvješće komisije o konačnim zaključcima njihovog rada o zakonodavnom okviru za rezove i nadam se da će to omogućiti komisiji da poduzme sljedeći korak i također izradi procjenu učinka i dobar prijedlog za rezove, zato jer mislim da je reguliranje rezova e, važno, naročito u smislu stvaranja veće sigurnosti i e, sigurnog okruženja za djelatnike na tržištu. Zatim je tu i pitanje ponovne upotrebe za koje se nadam da ćemo također iznaći kompromis. E, Koliko mi se čini, Renato Soru predlaže da se e, suzi primjena ponovne upotrebe na e, kolateralne transakcije i mislim da ćemo tu se trebati dogovoriti o tome što je najbolje za tržište. Kada je riječ o TTCA ja sam zato da se e, izdvoji poseban oblik oporabe koji je aranžman sa jamstvima, sa kolateralima i tu sam naišla na određeni odpor no nadam se da ćemo naći jednu formulaciju koja će nam omogućiti da se jamstvo ne primjenjuje ako dođe do defolta jamca. Također, razgovarali smo sa drugim izvjestiteljima o sjeni o tome da se izvješćuje o pozicijama ne samo o transakcijama i također smo e, zahtijevali da se izvješće o opozicijama zapravo e, preferira u odnosu na izvješće o transakcijama kada je riječ e, o izdavanju zajmova na temelju vrijednosnih papira. tu se postavlja i pitanje jednostranog izvješćivanja, o tome smo imali brojne rasprave i imamo i argumente u korist e, dvostrukog izvješćivanja i u korist jednostranog izvješćivanja. E, I to je razlog zašto e, smo našli kompromis kod mogućnosti da sugovornici, odnosno stranke u transakciji imaju mogućnost prepustiti izvješćivanje i jednoj od stranaka u transakciji. Naravno, uz dužno pridržavanje pravnog okvira, to bi naravno bilo e, zakonski obvezujuće i ugrađeno u pravo. Također se nadamo da će ESMA u budućnosti razmotriti mogućnosti izlaženja izvan okvira ovog izvješća, naročito u smislu e, toga hoće li dvostruko izvješćivanje biti doista potrebno u budućnosti. Također, Tu je pitanje e, stupanja na snagu ove uredbe e, koje bi trebalo biti postepeno kao što neki predlažu. I ja smatram e, da bi se to moglo predvidjeti jednim delegiranim aktom. Evo, e, to su moji glavni komentari koje još smatram e, problematičnima. Zaboravila sam spomenuti i pitanje izvješćivanja središnjih banaka gdje imamo brojne argumente i za i protiv i mislim da imam tu jedan e, mogući kompromis koji bih e, predložila i nadam se da ćemo se moći složiti oko toga jer e, smatram da on s jedne strane osigurava monetarnu politiku, a s druge strane omogućuje pruženje informacija o većem dijelu transakcija sa ovim vrijednosnim papirima o kojima sudjeluju središnje banke. Hvala. Hvala lijepo Tanuta. E, Sam Potero u ime ECR-a. Thank you, Chair. First of all... Zahvaljujem predsjedavajući. Case Swinburne bi se htjela ispričati zato što nije danas mogućnosti biti ovdje kao izvjestiteljica u cijeni u ime ECR-a zbog zdravstvenih problema nije mogla biti prisutna, pa ću ja uzeti riječ umjesto nje. Što se tiče ovog tečnog pitanja, drago joj je da je došlo do širokog sporazuma između raznih izvjestitelja e, u sa mnogim pitanjem ovo da dosjeu. Ovdje je došlo do mnogih amandmana u mnogim područjima koji su omogućili poboljšanje pristupa izvjestitelja i što se tiče e, izvješćivanja Kej bi htjela da se prida veća odgovornost administrativnom opterećenju do kojeg će doći kod manjih firmi zbog novog zakonodavstva. treba se vidjeti je li moguće delegirati i odgovornost za izvješćivanje nekom drugom subjektu. To je pogotovo važno e, kod financijskih subjekata koje neće imati e, mogućnost izvješćivanja e, samostalnog. Što se tiče obavještavanja o e, sredstvima, e, radi se o nečemu o čemu se već govori. A Kej potpuno daje podršku ovom, ovim tehničkim standardima koji su obavezni. Htjela bi također vidjeti e, da se dođe do veće razine izvješćivanja. A što se tiče institucija koje su na burzi Kej želi da pristup bude u skladu sa ostalim zakonodavstvom. Također je predložila da koristimo postojeći okvir nefinancijskog izvješćivanja, odnosno odgovarajuće direktive, kako bi se tu uključile e, transakcije SFT. Što se tiče definicija, ke je već e, prethodno o njima govorila, slaže se sa većinom definicija koje je predložio izvjestitelj. Predložila je međutim neka pojašnjenja e, u, koja bi svakako bila pozitivna za dosje. U ovom području važno je da e, regulatorna poboljšanja nas dovedu do veće jasnoće. A što se tiče transfera kolaterala, treba još poraditi na tome. E, svakako je izvjestitelj rekao da ovdje definicija je izvan područja primjene, ali Kej se ne slaže s time. Što se tiče e, rezova e, marži Kej se slaže sa amandmanima izvjestitelja da oni bi trebali ući u područje primjene ovog zakonodavnog akta. E, svakako moramo još finalizirati neke e, točke gledanja. Općenito je potrebno imati bolji program e, rada u ovom predmetu. Kej također želi da se prida veća važnost primjeni regulatornih standarda. Što se tiče MIFID-a i SDSR-a, žali zbog toga što nije bilo dovoljno vremena da se posvetimo tehničkom razmatranju ovog pitanja. Parlament će trebati e, proći kroz mnoge stranice e, ovog dokumenta. Imamo jako malo vremena, e, rokovi su kratki. Kej je predložila neke amandmane koji su E, idu u smjeru e, tehničkih standarda koji bi se trebali usvojiti sa strane ESME. E, trebalo bi biti dovoljno vremena kako bi ESMA imala dovoljnu fleksibilnost i omogućila poboljšanje kvalitete toga pitanja. Zahvaljujem. Za Alde, Filip Debake. Um, Hvala predsjedavajući, zahvaljujem i izvjestitelju. Mislim da se svi slažemo oko toga da smo danas ovdje kako bismo osigurali da regulatorni okvir eh, SFT-a eh, obuhvati i sistemski rizik ko, pogotovo kod nekih transakcija koje su danas izvan bankovnog sektora. Mislim da se svi slažemo oko toga i da bi to trebala biti osnova za kompromis koji će se temeljiti na amandmanima koje smo čuli. Mislim da je također važno, a gospođa Hübner i Key su to već e, rekle, treba uzeti u obzir tri važne točke. Kao prvo, moramo osigurati da ostavimo e, intaktna ona tržišta koja dobro funkcioniraju. Kao drugo moramo biti vrlo jasni jer radi se o tehničkom dosjeu, tu su pravne definicije i posljedice onoga o čemu mi govorimo. Kao treće moramo biti sigurni da nećemo trčati pred rudo kod e, evaluacija posebice što se tiče amandmana e, koje sam ja predložio E, neću ih ponavljati zato što je presni govornik već to jasno rekao. Jasno je da se slažemo oko mnogih aspekata u ovom e, predmetu. Ali htio bih podcrtati nekoliko stvari koje su mi važne e, i važne su u mom klubu. Kao prvo što se tiče rezova. Mislim da se svi sada svrstavaju za ili protiv toga. Mislim da je tu sada pitanje dobrog upravljanja. Moramo imati dovoljno informacija prije nego što e, idemo u tu raspravu o rezovima. Tu je i pitanje rokova, nismo imali analizu učinka. To je nešto što bismo trebali učiniti i to stoji u amandmanima koje sam ja predložio. Što se tiče definicija, mislim da je ovdje jako važno govoriti o tome da definicija mora biti u skladu sa definicijom ESB-a. E Treća točka, izvješćivanje. Mi smo predložili e, postepenu implementaciju zahtjeva i neke delegacije su od nas tražile to E, trebali bismo od EFSE tražiti da odluči je li detaljno izvješćivanje prikladno. Mislim da je to nešto što bi se trebalo pojasniti e, u toku rasprave sljedećih tjedana. Što se tiče transparentnosti, mi smo predložili neke amandmane kako bismo izbjegli e, pretjeran opterećenje firmi, poduzeća. Postoje trenutno neki zahtjevi koji se primjenjuju i mislim da ESMA se može ravnati prema postojećim zahtjevima za e, izvješćivanje. Dakle, što se tiče transparentnosti, to je glavno što sam htio reći. Posljednje što sam htio spomenuti e, tiče se pravnih posljedica. To je povezano sa definicijama mi smo predložili neka pojašnjenja i dodali smo tekst kako bismo pojasnili definicije spravnog pravnog stajališta. posebite što se tiče područja primjene. Također bismo htjeli da ovdje unesemo više pravne izvjesnosti. E, postoje i pravne posljedice, na primjer kontransakcija gdje se e, prenosi e, pravno vlasništvo, mislim da je to važno naglasiti. Jasno je da postoji pravni okvir koji mora ostati netaknut u tom pitanju. Ovo su samo neka pitanja, postoje još mnoga tehnička pitanja o kojima bih rado raspravljao u buduće s vama kako bismo predložili bolji tekst od onog kojeg je predložila komisija. Hvala lijepa. Hvala lijepa, Filip Debaka. E, za zelene ima riječ Lina Ona Karik. Hvala lijepa. Ja bih u uvodu htjela se zahvaliti izvjestitelju i to na ovom izvješću, a isto tako i na usmenom izlaganju koje smo čuli. Prvo možemo kazati da smo suglasni da s jedne strane imamo potpuno pokrivanje svih rizika u slučaju poslova transakcija financijskih vrijednostnih papira. E, dakle, želimo i regulativu kako se oni imaju potrijebiti. Oblik i cilj ove uredbe je da stvorimo transparentnosti, ali isto tako da se e, odredi i u primjena. E, od Guja i sa strane Guja smo dali velik broj amandmana, to nije velika izmjena, međutim želimo ići u regulativu FDA. E, s jedne strane sistemski rizici koji se trebaju ugraničiti u tim poslovama a želimo ograničiti u svakom slučaju da se jednokratno upotrebi. Na zadnjoj sjednici odbora smo raspravljali o tome da li ponovno korištenje e, se treba u cijelosti ukinuti, a, odnosno da se koristi samo jednom. Da li govorimo sada o rezovima ili ne, to je drugo pitanje. Drago nam je da je izvjestitelj suglasan s nama da moramo i to područje regulirati. Naravno, trebali bismo um, dalje razvijati u tom smjeru međutim kao odgovoran parlament moramo pokušavati regulativu već sada uvesti. Imamo dobru bazu, dobar temelj i bilo bi zaista dobra šansa i propustiti ovu šansu kada ne bismo pokušali isto tako uvesti i herkatove, odnosno rezove. Ono što očekujemo sve dok uredba ne bude u cijelosti gotove, dok FSB neće doneti svoje smjernice, do tada to možemo učiniti zaista smo u cijelosti suglasni e, da e, bi ovo trebalo biti dio uredbe. Ne smijemo e, imati prevelik broj nedostataka same transparentnosti. Evropska središnja banka zašto je toliko prestrašena da nam da informacije? Nije li tako da sve iskustva koje imamo, e, nego samo nadležne službe koje dobivaju te informacije. Zbog toga ne bi trebalo biti tolikih rupa u uredbi. Isto tako me veseli da imamo dobre temelje i da možemo imati dobre kompromise. Hvala lijepa za zelene kolega Skotkato. Hvala. Kao prvo ispričavam se u ime Eveželi koja je na misiju u Afganistanu trenutno i zbog toga ne može biti ovdje. Zbog toga ću dati nekoliko tehničkih komentara o ovom tehničkom predmetu. Kao prvo predsjedavajući zahvaljujem vam i zahvaljujem gospodinu Soru kao izvjestitelju koji je dao vrlo zanimljivo izvješće. Kao prvo htjela bih podcrtati nekoliko važnih aspekata što se tiče preporuka SBA. Znamo e, što se reklo o kolateralima i upravljanju. Tu treba uključiti financijske aspekte. Također se slažemo s vašim amandmanima članka 13 e, o transparentnosti i uključivanju kreditnih institucija. A također e, smo, slažemo se sa metodologijom rezova koju ste vi predložili u skladu sa preporukama SBA. Također želimo ojačati predlog komisije. Želimo e, povećati područje primjene kako bi se uključilo adregatno objavljivanje. Želimo dodati jedan članak koji obuhvaća agregirano izvješćivanje koje će pokazivati volumen i povezivanje različitih e, elemenata. Što se tiče e, objavljivanja informacija, tu će biti potrebni stres testovi o posudi vrijednosnih papira. A što se tiče amandmana, mi smo tražili od Europske komisije da evaluira e, zakon o nesolvetnosti, STF-u, i Europske komisije smo tražili da e, evaluira institucije i tržišta kako bismo izbjegli e, prijenos financijskog stresa. I na samom kraju moram reći da je tu potreban kompromis u ovom jako važnom predmetu. Hvala. Hvala lijepa. Glede vremena koje nam još ostaje na raspolaganju, ostaje pitanje da li netko od kolega želi uzeti riječ u sklopu KHTI-a. Tome nije tako i zbog toga zamolio u ime komisije Patrick Pearsonu i dodijeliti mu riječ. Hvala. Biću kratak. Kao prvo, trebamo li uključiti transfer iz e, područja primjena e, uredbe, e, mislimo da to nije dobra ideja. Kao prvo, ako to isključimo, znači će povećanje rizika. Koja je razlika između aranžmana kolaterala i transfera rizika? Rizik je uvijek isti. Jedina razlika između ta dva rješenja je trenutak kada kolateral prelazi u tuđe vlasništvo ali transfer u oba slučaja morate vratiti kolateral, a rizik je uvijek isti, morate vratiti dakle taj kolateral. Na taj način bismo imali veću pravnu neizvjesnost. E, stručnjaci kažu da ako ne isključite transfer, onda povećavate pravnu neizvjesnost zato što je rizik uvijek isti. E, industrija kaže da je e, zahtjev e, već uključen u ovo i pristanak nije uključen u transfer vrijednosnica. E, vi ste na taj način smanjili područje primjene ako isključite ovaj koncept 95 do 96% cijelog tržišta bilo, bilo bi tako isključeno iz ovog prijedloga a to je informacija koju sam dobio od stručnjaka iz tog sektora mm, na taj način bi cijeli prijedlog pao u vodu kao četvrto u čemu je ovdje problem problem je da ako uključite transfer e, vrijednostnica, onda ćemo tu imati općenite tekstove. Tu treba dodati nekoliko rečenica o kojima će pisati da kod e, transfera postoji pristanak i da je pristanak dan. E, mislimo da e, nije dobro to što je ovdje isključen transfer. Mislim da moramo naći rješenje e, što se tiče e, središnjih banaka koje ne mogu potpuno biti isključene iz ovog prijedloga. One e, svakako imaju povjerenja u tijela na njihovom, u njihovim državama i svakako one ne bi trebale bez kriterija davati informacije javnim institucijama treba paziti na primjenu ove uredbe. E, mi moramo svakako smanjiti opterećenje, administrativno opterećenje, a kod izvješćivanja o transakcijama najbolje je to učiniti kroz izvješćivanje o transakcijama i primjenu posjećih pravila. Ako primijenite postojeća pravila ne možete imati dvostruko izvješćivanje. Ako se koristite tim pravilima imat ćete pravila mifida Što se tiče rezova, vjerojatno to najbolji regulativni, regulatorni pristup. Ne znamo koji će biti trošak e, za taj sektor ako e, ne e, budemo to znali, to neće biti dobro, zato treba svakako zatražiti procjenu učinka kako bismo znali koji će biti troškovi. Mislim da je to potrebno na međunarodnoj razini. To je najbolji način da nastavimo e, naš rad u ovom predmetu. Zahvaljujem komisiji. A sada dajem riječ izvjestitelju. Renato, izvoli. Zahvaljujem, predsjedavajući. Zahvaljujem sve vas na ovim komentarima i sugestijama. Mislim da smo odradili jako dobar posao do sada zato što smo već došli do kompromisa u mnogim pitanjima, kao što je Danuta Hubner već rekla. Ona je podcrtala da smo došli do kompromisa kako bismo smanjili opterećenje za male i srednja poduzeća. I mislim da kompromisni prijedlog koje se tiče zahtjeva za Europsku središnju banku je dobra polazna točka za raspravu i za novi kompromis. E, čuo sam razloge koje su naveli drugi izvjestitelji u sjeni e, i to vezano uz mogućnost da izbjegnemo regulaciju tako zvanog Title Transfer Collective Agreement. Slažem se s komisijom. Bilo bi vrlo opasno za cijeli naš prijedlog, zato što bismo tako izgubili 95% tržišta eh, koje ne bi bilo obuhvaćeno ovom prijedlogu. E, jasno je da u ovom naslovu imamo samo element transparentnosti tržišta Bez obzira na to, ovaj prijedlog ide u korak s cijelim paketom koji obuhvaća još jedan prijedlog. Tu se radi o e, struktural, reformi e, strukturalnim reformama na tržištu kako bi se smanjio sustavni rizik. I kako bi se smanjio taj rizik, ja mislim da moramo dobro paziti na to kako izgleda tržište danas. Ne smijemo zaboraviti da tržište treba regulaciju kako bismo izbjegli probleme u budućnosti. Mislim da smo sada došli do dobre podloge za naš kompromis i mislim da ćemo idućih dana imati plodonosnu raspravu na temelju koje ćemo doći do dogovora. i riješiti važna pitanja u većem dijelu ovog prijedloga. Hvala. Zahvaljujem izvjestitelju, zahvaljujem izvjestiteljima u sjeni. Kao što znate, glasovanje će se održati 3. ožujka. Ima dovoljno vremena za rad do toga datuma kako bismo postigli dobar rezultat u vezi s ovim važnim aktom. Zaključujemo s ovom točkom e, dnevnog reda i prelazimo na sljedeću točku koja je vezana uz ovu. Radi se o strukturnim mjerama za poboljšanje otpornosti kreditnih institucija ili takozvani BSR. Kao što vjerojatno znate, došlo je do velikog broja amandmana, došlo je vrijeme da razmotrimo te amandmane, dakle dajem odmah riječ izvjestitelju. Izvolite, gospodin Hokmark. Hvala lijepo, predsjedavajući. I ja bih se želio zahvaliti izvjestiteljima Sjeni i članovima koji su ovaj broj amandmana koji stvarno nije malo prezentirali, ali uglavnom su svi amatmani usredotočeni na glavni problem. Pa onda već u tom smislu da kažemo ne, nije stvar lakša, ali je stvar da kažemo realističnije da ih odradimo jer ćemo ih objediniti u klasterima prema temi na koju se odnose, a uglavnom su odnose na ono najvažnije. No, unatoč tome ima nekoliko stvari koje sam htio ovdje malo objasniti, osvijetliti. Prvo, kako izgleda ovaj pop trading i kako to trebamo, koje je to dakle trgovanje za vlastiti račun, kratko jasno taj prop trading takozvani, zatim koji su alternativni investicijski fondovi. To su u biti te glavne točke koje stvaraju pravnu nesigurnost ako se ne budu do kraja raščistile i riješile. I mislim da je zapravo to se može izvesti, da je možda imamo različite poglede na bankavne strukture same po sebi koje bi se eventualno trebale mijenjati, ali kako bi naravno suzbili ovo paralelno bankarstvo i sve te vrste drugih institucija koje se bave trgovanjem vrijednosnica i ostalim. A zatim mislim da imamo čitav niz e, ovdje otvorenih pitanja i zabrinutosti koje su izražene i koje se odrazile u različitim amandmanima. Dakle, imamo podružnice i u kojoj mjeri recimo se te su one implicirane i uključene. Dakle, ja sam sam bio izvjestitelj svojedobno za direktivu o sanaciji banaka i mislim da možemo uvijek postavljati pitanje da li postoje nekakav implicitni substitut. Međutim, ne trebamo sad razgovarati samo o bankovno, dakle reformi bankovskih struktura. Naime, nema zapravo implicitnih, implicitnih nikakvih podružnica i zamjena substituta za dioničare. Jer nema mogućnosti da bi dioničari bilo kako na bilo koji drugi način mogla benefitirati bilo da se očekuje da im vlada uskače i tu ni u slučaju nikakve vladine subvencije neće e, stvar riješiti. Ako imamo recimo starije, većeg, krupnije investitore i oni su jasno vrlo fokusirani i ako su e, izloženi činjenici ko će spasiti iz krize, izvršiti sanaciju, da li će to biti na račun vlastitog kapitala ili na račun države. Naravno. Ali sad, u odnosu na pozicije, uvijek će biti, uvijek će se voditi ta diskusija o tome kako se pobrinuti zato za dobrih ili loših razloga političkih, socijalnih, da li će to biti bail-in ili na koji način, dakle ko će na kraju podmiriti račun porezni obveznici, država ili će ići iz vlastitog kapitala. Ali dobro, mislim da smo jedan dio toga riješili sa ovom schemom e, jamstava. Evo, ja bih volio da ste vi kolega Sajmo na moje strani, kao što vidite. I zakonodavstvo koje smo cijelo donosili u vezi s tim. Naravno, zanimljivo je, jer mi smo danas odlučili opširno i opsežno raspravljati o jednoj drugoj temi u ovom našem odboru gdje govorimo o eksplicitnim subvencijama bankama, jer to je dio zapravo Europskog investicijskog fonda. I to je de facto čitav taj fond stvara novi sustav subvencioniranja, kratko i jasno. I te eksplicitne subvencije se, se zapravo idu bankama, dok implicitne subvencije odlaze u gospodarstvo i prelaze se zapravo u ona tijela koja nisu jako profitabilna i koja de facto donose vrlo mali povrat i vrlo nisku kamatu tih sredstava. Ali dobro, mi možemo se s tim nositi. Ja, za mene je bilo vrlo važno povezati dakle reformu bankarske struktura sa direktivom o oporavku i sanaciji, sanaciji oporavku banaka. Jer eh, što bude stvar povezanja, to ćemo biti vjerodostojni i u našoj direktivi o uspostavi okvira za oporavak i rješavanje kreditnih investicija, institucija. Dakle, uglavnom smo se u našim raspravama, ali pogotovo u, u amandmanima se vidjela gospođa Hübner, gospodin Karim i gospodin Rozati su zapravo govorili o tome da trebamo raspravljati o tome tko je zemlja, tko je domaćin, a tko je gost. Ali time su se oni isto tako bavili još jednim drugim pitanjima. Ako se ne bavimo tim pitanjem ko je domaćin, a ko je gost, onda će za te postojati veliki rizik da nas nije briga iz koje države, koja banka, koja je došla i ovdje radila. Međutim, to treba prihvatiti zapravo kao jedan ukupnu procjenu. Jer ako tu postavimo neke restrikcije, mi ćemo de facto smanjiti tržište dotičnih država. Evo recimo Baltičke republike. Njihovo stvaranje tržišta jako ovisi, dakle njihovo tržište i održavanje tržišta ovisi o drugim, o bankama iz drugih zemalja koje dolaze. E sad ako ta upravo funkcija ta funkcija de facto održavanja tržišta će se, će kompletno svedena na i, i, i pot, dopala je centralama tih banaka koje djeluju na tim malim tržištima. I mislim da postoji još jedna stvar za koju je većina članova ovdje primijetila i iznijela u amandmanima. Dakle, da se trebaju nekako olakšati i potaknuti investicije u Europskoj uniji. Za šta ćemo napraviti ako budemo ometali normalno slobodni tok na tržištima, ako budemo ometali održavanje tržišta i mogućnosti dizanja kredita i davanja kredita i tako dalje. U kojoj mjeri ćemo na taj način nametati restrikcije i gušiti gospodarstvo? Naravno, raspravljali smo o pristupu, pritom koji se bazira na riziku, da procenimo rizik pa da vidimo e, kako se to može recimo koliko toliko kontrolirati. I jedan čitav niz amandmana upravo, upravo govori o tim rizicima, pogotovo sistemskom riziku koji dolazi i prijeti, pogotovo od malih banaka, isto ne samo od velikih kreditnih institucija, velikih banaka. A to je posljedica kompleksnosti današnjeg bankarskog sustava. Mi znamo da su velike i male banke danas općenito povezane. Na stanovi stanovitoj mjeri filozofski bi mogli reći da je svaka banka zapravo velikoj financijskoj strukturi samo prethodnica ili prvi odjeljak sljedeće već velike banke, toliko su povezane. ja ne bih želio, i dobro mi imamo donekle specijalizirane banke u investicijskom sektoru, ali na njih se recimo odrazio ovaj sistemski rizik i tu su posljedice bile vidne, vidjeli smo. Mislim da se trebamo fokusirati na pitanje mogućnost oporavka i sanacije. Ako čitate ove amandmane, ako uzmete dio od rasprava koje smo vodili, vidjet ćete da se čini da postoji razlika i u pristupu sistemskom riziku u odnosu na E, način pristupa opor i osiguranju oporavka i sanacije. Ja mislim da upravo oporavak i sanacija je najbolji način da smanjimo sistemski rizik. I gledano s te točke bi mogli nastaviti. Jer kad pogledamo sve te amandmane, lako je vidjeti. Gospodin von Bajceker je prošli put rekao da smo jako udaljeni jedni od drugih. Ja ne mislim da je to tako. Mislim da ako pokušamo postići jedan konkretan konsenzus, a ne samo simboličan, onda ćemo uspjeti, jer mislim da ćemo možemo to, jer ovdje zapravo niko ne postoji koji ne bi želio jedan otporniji financijski sustav. Ne postoji nitko ko ne bi želio učiniti sve što možemo kako bi smanjili jedan sistemski rizik i taj problem koji nas već dugo prati. Nitko, nitko ovdje ne podcjenjuje potrebu za povećanjem investicija. I ne postoji nitko tko bi rekao da zemlje domaćini trebaju imati veću ulogu u održavanju tržišta. A kad to pogledate sa široke političke pozicije, onda vidite da imamo potrebe za održavanjem tržišta. I moramo naći apsolutno nekakve kompromise na temelju činjenice da je više konkretnih briga nego onih simboličkih. Kad govorimo o obaveznom odvajanju trgovanja za vlastiti račun od trgovanja u ime institucije jel, financijske, onda znamo da je to pravi pristup. Jer imate u bankama jako puno, recimo, jednu ogromnu količinu trgovanja za vlastiti račun koje može biti vrlo, vrlo nesigurno i upravo ne samo nestabilno nego i neprijateljsko. Isto tako velike banke, naravno kad se tim bave mogu prouzročiti puno veće probleme od malih banaka. Time se moramo baviti. Zatim se moramo baviti problemom zemalja gostiju i zemalja domaćina. Na čijem tržištu se nešto događa i kamo te banke iz e, zemalja gostiju dolaze i održavaju im tržište. Vidite, mi smo ovdje već više puta čuli te fantastično spominjanje i podsjećanje na Italiju. Jer u Italiji je zapravo moderno gospodarstvo izmišljeno na temelju talijanskih računovodstvenih standarda i načela. I ako sam dobro informiran, to je bilo nedaleko od grada tamo onom čuvenom dijelu između Padove, Venecije i preko i prema sjeveru. Tamo u tom dijelu to je zapravo jedna vrlo zanimljiva kulturološka i povijesna dimenzija o kojoj mi govorimo, ali to je zapravo koljevka našeg modernog gospodarstva i način funkcioniranja, financiranja cijelog gospodarstva. I kada slušate te predmete na fakultetima, kad govorite o dvostrukom računovodstvu, to zapravo povezuje onu realnu ekonomiju sa financijskom ekonomijom, de facto. To je cilj toga on povezuje ono što se trenutno događa sa onim što je zapravo dugo, u dugoročnoj viziji i perspektivi. E, kad sam pogledao ove sve amandmane, došao sam do zaključka da stvaranjem nove razine transparentnosti, što bi neki govorili, ajdan recimo bi to zvao venecijskim prozorom transparentnosti, tako da vidimo točno kako izgleda trgovanje, ono bude vidljivo, transparentno i trgovanje za vlastiti račun u tim bankama, onda se mogu, može više tog vidjeti, više toga analizirati i lakše djelovati ako vidimo da nešto ne ide u pravom smjeru. To je dakle, transparentnost nam upravo omogućuje da se problemi ne skrivaju i da se onda počinje djelovati kad je to potrebno. Ali istodobno povezuje i te pitanja direktno sa tržištem. Jer kad smo govorili o direktivi o sanaciji oporavku banaka, znamo da je jedna od glavnih prednosti toga da kada bilo koji investitor mora osigurati da mu investicija ne ode u prerizičan posao, onda znači da će mobilizirati čitav niz nadzornika unutar poslovne zajednice. A važna stvar je pritom da kad imamo u poslovnom segmentu trgovanja više transparentnosti, onda ćete vidjeti i uzorke tog trgovanja. Ako vidite da je jako nestabilno, da je jako rizično, onda vidite i mogućnost gdje će se ugraditi venecijski prostor, prozor, kako bi imali tu veću transparentnost. Dakle, neobveznom separacijom trgovanja za vlastiti račun od ovog drugog, nego i dakle ne samo na temelju na temelju znanja tih e, posebnih stručnih stručnjaka ili zatvorenih nadzornika, dakle ovih, nego na temelju transparentnosti za cijelu zajednicu, dakle da javno zna o čemu je riječ, a ne da se recimo održavanje tržišta i kompletno trgovanje odvija u skrivenom sjeni to, to mislimo da je jedini način, jedini put. I tako ja recimo čitam ove amandmane koji su ovdje došli, da je to jedini put kojim možemo krenuti, da je to bilo ono što su e, autori amandmana de facto tražili. Mm, hvala lijepo i mi sasvim sigurno pozdravljamo vaš optimizam, vaš e, put koji vidite, dakle avenju na kojoj bi se mogli sklopiti kompromisi, ali kao što kažemo, neki puta bi neki puta trebamo ipak kod sve prevelikog optimizma ostati malo suzdržani da ne bismo previše subvencija iz proračuna odobrili za oporavak i sanaciju banaka. Tu treba jako osjetljivu um, balans, osjetljivu ravnotežu održati. A sada kolega Jako. Hvala lijepo, Gunar, na ovom divnom uvodu. Ja bih volio kad bih mogao u cijelosti podijeliti ovaj optimizam. Ja bih bio zapravo presretan kada bi, kad bi od ovih 700 i nešto amandmana mogli tako grupirati, među kojima i one koje smo mi prezentirali. Međutim, ja sam svejedno zabrinut, jer čini mi se da u toj temeljnoj analizi, o tome o čemu je riječ, i da u toj analizi i dalje postoje stanovite razlike koje nisu usklađene. A to počinje recimo sa onim pitanjem da li stvarno moramo svaku banku spašavati samo zato što je tako velika da je se ne smije pustiti da propadne. Odnosno šta nam tu donosi suprotno rješenje. Mi smo imali sjajnu e, prezentaciju Čaca Goodharta na jednom od naših saslušanja u kojoj on, e, koji je on apsolutno dobro istaknuo da u kod sistemske krize način da se plaćaju, da se dakle na javni račun od napor na trošak iz proračuna subvencionira oporavak i sanacija banata ne mora zapravo uspjevati. Ja ću vam i od Lota Hila pročitati nešto kratko što će vrlo jasno pokazati da je komisija isto misli. Do kapitalnih e, tržišta se proteklih desetljeća uglavnom uglavnom ravnalo i ovisilo o tome po kojoj mjeri su oni kapital jedni drugima posuđivali i pod kojim uvjetima. I naravno Dakle, to može u svakom slučaju dovesti do veće povezanosti i izazvati sistemske rizike. Isto tako i transakcije koje ne uključuju, koje uključuju nefinancijske firme kao treću stranu. Mislim da upravo to pokazuje kako i dalje imamo razine međusobne povezanosti koje nam čine teško, teškim da povjerujemo to kako se doista može na javni račun i na javni trošak e, rješavati sanirati banke koje su inače prevelike da ih se pusti propu, da padnu. Mislim da je to jedno praktično ne teorijsko razmišljanje i mislim da postoji u fundamentalne temeljne analizi ovdje razlike. Nije, nismo, mi smo već čuli da se mogu postići kompromisi, čak i ako imamo razlike u fundamentalnoj analizi, ali mi moramo barem biti svjesni tih razlika u našem temeljnom pristupu i da to nije samo teorijske prirode. A sad pitanje kamo mi smjeramo i što želimo postići. Mislim da je važno pogledati i Barnijev prijedlog. Mislimo da je to prilično dobar kompromis između E, pristupa Vikersa i Volkerovog. Jer Vikersov pristup je da se apsolutno odvoji kompletno investicijsko bankarstvo od bankarstva za klijente koje ne smije onda raditi na vlastiti račun trgovati. Dok Vokersov pristup govori o, na jedan vrlo sofisticiran način kako treba taj trgovanje na vlastiti račun riješiti. Načelno nisu pre, Prema tome, Barnijev prijedlog je onda bio da uzima u obzir sve prednosti kontinentalno-evropskog modela investicijskog bankarstva, a kako bi onda mogao prihvatiti dobre elemente obiju strana, a da istodobno bude moguće nastaviti sa tradicionalnim univerzalnim bankarstvom. I to nije samo pitanje održavanja tržišta kako tako, to je pitanje veličine, pitanje stupnja. Da li vi držite toliko inventara i šta radite onda s tim? Idete na trgovanje za vlastiti račun ili i zapravo na rubovima svih ostalih svojih poslovanja dajete koristan servis, pružate usluge korisne. To nije u svakom slučaju nikakva odluka koja će se moći dekretom nametnuti. Kad pogledate neke od ovih najvećih 30 banaka u Europi, mislim da sam to već spomenuo u ovom odboru, ali vrijedi ponoviti. Dakle, ako imate čitav niz institucija i to prilično velikih investicija koje imaju nebankarske kredite od, e, koje moraju davati za ispod 40% vlastnog kapitala. Znači to je njihov tradicionalni posao, da daju kredite različitim poslovima. Ali to je zapravo u manjini onog što im se oni danas bave, a to nije ni u kom slučaju u duhu Europskog univerzalnog bankarstva i njihovog tradicionalnog modela. To je zapravo investicijsko bankarstvo koje se kamuflira kao univerzalno bankarstvo. De facto. Jer, kao što smo rekli, oko 40% svog kapitala daje upravo u tu vrst poslovanja. Pa sad je pitanje kako to u praksi riješiti, jer mi smo na kraju krajeva svi praktičari ovdje. Kako bi nadzor banaka se bavio tim problema, kako bi ih rješavao? Tu postoji jedno kratko i jednostavno odgovor. Čak i danas bi taj mehanizam za nadzor banaka već taj ima pravo da ako smatra da može doći do rizične situacije, ima mogućnost financijsku instituciju ograničiti u takvom rizičnom poslovanju. Što znači, ako to nije po vašem mišljenju problem da je banka puno prevelika, vi zapravo imate, pa se ne smije pustiti da padnete, zapravo imate E, način rješavanja. Ja kažem to možda i nije moje, moj nam, način koj, za koji sam ja se odlučila, ali ja ga samo ovdje iznosim kao mogućnost. Ja mislim, što se mene tiče, da mi želimo ići dalje od toga jedan od razloga zašto želimo ići dalje, zato što se to teško može u praksi primijeniti. Zamislite samo svog nadzornika i da on ima recimo tu snagu i mu to može provesti u prirodi, on to sad želi zaista provesti usred jedne financijske krize. Šta se događa? Završit ćete na sudu i onda je pitanje kakav će biti ishod, to je prilično nejasno. Zbog toga je ta ideja da imamo različite eh, referentne sustave, različita mjerenja koja su realistična. To je, da zbog toga imamo ideju da od nekog stanovitog praga, nakon tog praga moramo univerzalnu obvezu tereta dokaza da se vidi da li banka mora dokazati da li je odvojila svoje trgovanje za vlastiti račun od ostalih svojih djelatnosti i zbog toga mislim da bi mogli otići čak korak dalje u originalnom, ono ishodišnjem likanom prijedlogu, koji bi rekao u jednom trenutku bi mogli doći do drugog praga, kada odvajanje djelatnosti više ne bi bila stvar o kojoj nadzornik treba odlučiti diskrecijskim pravom, nego, će ići, nego bi automatski proslijedilo. Dakle, ja mislim da nešto o čemu se raspravljalo u vijeću tijekom ovog e, latvijskog predsjedanja, to bi bio jedan model semafora, ali ako se držimo tog modela semafora, onda bi morali biti jako pažljivi da, ne, da čak i ako bude crveno svjetlo, da nikako ne bi onda prepustili to diskrecionom pravu samog vozača da odluči ono crvenom u gori, a sad on će sam odlučiti da li će nastaviti vozit kroz raskrižje ili ne. Ne, Dakle, tu moramo biti jako, jako pažljivi, jer to bi bilo onako u onom duhu e, kojem bi nam pomogao da budemo vrlo, vrlo oprezni. Zatim još jedan amandman koji ovdje želim kratko spomenuti, opet ima veze sa trgovanjem na vlastiti račun. Postoji u originalnom prijedlogu uredbe zabrana takvog, a ja bih volio da se taj zabrana malo više objasni i proširi tako da se zabrani i, ne, financiranje alternativnih investicijskih fondova. Dakle, ne samo izravno sudjelovanje, nego da se i njih ne financira. Jer to smo već vidjeli u Uniji kapitalna, tržišta kapitala, da to nema smisla. To je tako i kazano i objašnjeno. U bankarskom sustavu, ako završimo, prebacivanjem svega toga u sustav paralelnog bakarstva u kojem to je onda jako jako teško, mislim, jer ako su one u tom paralelnom sustavu tako visoko zadužene, onda car postaje jako, jako riskantna. Prema tome, ne možemo dozvoliti da univerzalne banke visoko financiraju banke u paralelnom sustavu, jer to onda cijelu situaciju čini još rizičnijom i fragilnijom. I sad se Znam da nam vrijeme ističe pa ćemo požuriti. Zanimljivo je danas ujutro, mislim da su mnogi od vas pročitali da je SAD dvije velike evropske banke stavio pod e, jednu, dakle istražuju ih. I trenutno kažu da ne mogu iz lokalnih operacija s tim banaka nikakve dividende i nikakve prihode podijeliti, nego imaju nešto malo više domaće zadaće, to jest moraju provjeriti poslovanje tih dviju evropskih banaka velikih. Mislim da je to jako dobro pokazuje kako je teško i za te najveće financijske institucije da u pravom svijetu zapravo provedu ove sadržaje ovih naših uredaba. I kad govorimo o reformi bankarske strukture, mislim da ne bismo trebali govoriti samo o, situaciji, o, situaciji Vikersov pristup protiv Vokersovog, nego bi trebali zapravo govoriti o jedinstvenoj točki ulaza e, u odnosu na više strukim točkama i o tom kontekstu. I to bi zapravo bila ona treća grupa amandmana koju smo ovdje imali i koju ne mogu sada više, jer jednostavno nema više dovoljno vremena ulaziti u detalje tih amantmana. Hvala. E, Hvala lijepo. U ime ECR-a gospodin Kamal. Hvala vam lijepa. Da vidim ako mogu malo pomiriti ova dva kluba koja su predamnom, e, mogu svakako pokušati. E, jedan od najdražih muzičara meni je Jimi Hendrix e, i on je napisao pjesmu koja govori o semaforima. I ako govorimo o semaforima trebamo znati zapravo što se odnosi upravo na E, semafore, dakle trebamo vidjeti kako se možemo pripremiti na neočekivano. Dakle, ako recimo e, sutra budemo imali plave semafore, to bi moglo biti neočekivano. No, da krenemo na posao, na e, temu koja je predmet ove rasprave. Ja sam pogledao neke i svoje amandmane i amandmane drugih i mislim da kao i mnogi kolege u drugim klubovima, iako uvijek polazimo od načela da banke treba prepustiti stečaju, barem bi to trebalo biti kao u budućnosti, jer e, ne volim, e, ne sviđa mi se ta zamisao da porezni obveznici spašavaju banke. Zapravo u ovom e, nacrtu izvješća mislim da zapravo svi klubovi su zabrinuti zbog mogućnosti unakrsnih subvencija iz programa za zaštitu depozita i također e, zbog mogućeg iskrivljavanja natjecanja na tržištu. Dakle, trebamo što jasnije reći da ovakve aktivnosti trgovanja ne bi trebale imati državne subvencije niti da bi porezni obveznici trebali snositi odgovornost za to i zato sam uložio neke amandmane s tim na umu. I također e, vidim da su to učinili gospodin e, Lambert i gospodin Domazi i također drugi kolege, naročito kolega von Feiseker, i mislim da nam je to zajedničko. Kada je riječ o području primjene, trebamo uzeti u obzir i kreditne institucije u trećim zemljama, ne znam jesu li se toga dotakli drugi članovi ovdje, recimo u SAD-u i u Singapuru koji imaju e, podružnice ovdje i te su institucije već e, podignute na odgovarajuće standarde, no ne bi trebale biti podvrgnute dvostrukom učinku ove direktive, tako da moramo možda iznaći neki način kako da se to izbjegne. I kada je riječ o ovoj uredbi trebamo e, se pobrinuti da e, ova e, uredba ne obuhvati institucije kao što su to štedne institucije i slično. Također, kada je riječ o matrici koja se koristila za primjenu određene institucije, treba to dolje doraditi. Kada je riječ o trgovanju za vlastitu i račun, mene zabrinjuje zapravo e, tu riječ pozicija zato jer se to e, uglavnom odnosi na instrumenta ne transakcije. Zapravo e, bi bilo možda tu bolje reći, reći u, to enter into. Ako se prisjetim pet godina koje sam proveo u ovom odboru, prisjećam se nekih direktiva o kojima smo pomno raspravljali, recimo EIFMD, gdje smo zeznuli stvar e, na kapitalnom tržištu, a onda je komisija panično rekla pa e, zeznuli su stvar na tržištu, bolje je da, radimo, e, da izradimo neko rješenje. I zato smo stvorili ovaj fond i zapravo treba možda razmisliti o tome da se isključe fondovi koji se upravi fondom za venture, za rizični kapital iz, ovo, iz ove zabrane. Također trebamo dopustiti i određenu fleksibilnost većim poduzećima i također sofisticiranim ulagačima koji su svjesni rizika. E, tako što ćemo omogućiti da u nekim središnjim institucijama ostanu određeni e, polozi dok ćemo zaštititi manje štedište i zbog toga sam razradio definiciju kvalificirajućeg depozita, e, depozita. Kada je riječ o izuzećima, ja to ne govorim zato jer sam Britanac, zato jer, nego zato je jasno da je svaka zemlja članica uvela režim e, u kojem se nastoji e, pravo nositi s tim problemima i moramo pripaziti da mi ne utječemo negativno na ta rješenja. Neki kolege iz drugih zemalja su, e, zemalja su mi rekli da ne bi imali ništa protiv da ova direktiva bude paneuropska, nemam ništa protiv toga, no ipak tvrdim da su neke zemlje članice primijenila odgovarajuće e, mjere koje e, u našem traženju za jednom panaceom za Europu ne bismo trebali potkopati. Dakle, evo, time želim samo pokušati e, razriješiti pitanje fleksibilnosti i također se E, uvjeriti da e, to ostane očuvano u onim slučajevima gdje su zemlje članice otišle dalje. I kada je riječ o odnosima između strankama, mislim da to treba dalje razraditi, no mislim da su to već učinili kolege, tako da neću ulaziti u detalje, nego postoje ipak e, tri ili četiri područja za koja moram reći da mi kao klub podržavamo gospodina Hokmarka. Ja sam malo radikalniji e, nego članovi mojeg kluba zastupnika, definirajte to kako želite, no radi nam se trima načelima, dakle ne spašavanje od strane poreznih obveznika, dakle u budućnosti banka se mora dopustiti stečaj. Zašto bi se banke uopće razlikovale od bilo kojih drugih poslovnih subjekata u sektoru i zašto bi trebalo očekivati da ih se spašava? Dakle, kada dođe do sljedeće krize trebamo biti pripravni dopustiti stečaj i izbjegavati spašavanje od strane poreznih obveznika, da se na njih primjenjuju odgovarajući standardi odgovornosti i da se ne spašava direktore. Hvala. U ime Goja Fabio Dimaci. Sorry, sorry, Ne, ispričavam se. Gospođa Kolar iz Aldea. Hvala Robert, evo malo ste me previdjeli bili. No, htjela sam zahvaliti Gunaru i drugim izvjestiteljima u Sjeni koje su zaista u ovom dosjeu dali veliki trud i napor. Možemo mm, na neki način se suglasiti u velikim broju točaka, Svetka Malje je istaknuo i Jakob, e, isto tjelomice. Možemo zaista se sporazumjeti jer zaista svi prepoznajemo da postoji koncept rizika i nadzora. Mora nam uspjeti kako spriječiti opasnost za porezne obveznike, a isto tako moramo biti i spremni otići korak dalje, a to je isto tako i nadzor koji mora igrati svoju ulogu. E, ovisno o modalitetima, da li je to zaista troboj, na semafor ili matrix, moramo se na prvom mjestu sporazumjeti da li želimo podijeliti ovu ideju, to jest da želimo smanjiti i ograničiti rizik. Kao što Europska središnja banka u svojem mišljenju kaže što se tiče, dakle, vezano uz države članice eurozone, da sve ono što moramo učiniti je dati veće ovlasti nadzornim tijelima. Nije to samo ovo ili ono ili sve ili ništa. Možemo imati isto tako e, pojedinačne slučajeve, analizirati kvalitativne, kvalitativne i kvalitativne mjere iz kojih e, moramo vidjeti da li možemo doći do rješenja. Druga točka koja je Gunar dao u svom izvješću, a to je nešto što je važno za sve nas, dobiti ravnotežu, e, zaštitu od rizika s jedne strane, a s druge strane da se ne spriječi, odnosno ne zaustavi financiranje i refinanciranje gospodarstva. Pri tome smo zapravo u fazi da doživljavamo određeni e, napredak. Moramo imati na umu da je izuzetno važno da se gospodarstvo e, dozvoli pristup kreditnim linijama, a bankovni suverenitet koji s druge strane mora biti očuvan u ovoj raspravi. E, ne postavlja se ovo pitanje kao takvo. Što ćemo imati u konačnici? Da li ćemo imati europske banke? Što će raditi te europske banke? Da li ćemo imati diversificiranu strukturu ili jedinstvenu strukturu za 10-15 godina? Koje su to financijske aktivnosti koje će uopće postojati u Europi? Kako bismo ovo odgovorili na sajt malo ovo pitanje, mislim da e, banke imaju malo drugačiju ulogu u gospodarstvu nego li što je je to poduzeće koje proizvodi iPhone-ove ili cipele. E, ne moramo pod svaku cijenu spašavati banka. Međutim, financijske institucije imaju drugu funkciju, drugu ulogu nego li industrijska poduzeća. To ne možemo uopće staviti u dvojbu. Za nekoliko godine kakve želimo imati financijske institucije? To je važno pitanje. To je isto tako što je istaknuto, a to je jedinstvo E, znači financijskog zajedničkog tržišta. Previše plaćamo za ovu fragmentaciju. Tijekom krize imali smo korak natrag, naše zakonske odredbe moraju pokušati riješiti e, kao što je Gunar isto tako kazao, a isto tako i činjenica da u tim državama članicama postoje jednosmjerne e, odluke, jednosmjerna rješenja Mislim da ne smijemo doći do kompromisnih rješenja, jer ukoliko bismo to dozvolili, onda bismo imali fragmentaciju, što će dozvoliti pak opet fragmentaciju svih pojedinih država i na taj način isto tako i fragmentaciju tržišta, čime bismo to ozakonili, a to mislim da nije zapravo smisao svega toga. Dosta smo razgovarali o svim ovim točkama, moramo se zapravo pokušati suglasiti oko nekoliko načela. Sistem PS da li je to nešto za nadzorna tijela, a ne e, zapravo slijepo područje djelovanje. Moramo znati zaista u kojem smjeru krenuti. E, veći nadzor na tržištima. Ne znamo koje su to aktivnosti koje će se razviti u idućih nekoliko godina povezano sa revizijskom klauzulom, jer zaista moramo imati mogućnost e, vidjeti u kojem smjeru će se stvari razvijeti. Moramo uzeti u obzir sve moguće promjene, izmjene, e, tilak u pogledu rješavanja određenih institucija to bi mogao biti zajednički okvir i sigurno da ćemo se moći usuglasiti oko modalnosti. Onako kao što je izvjestitelj e, preporučio, čini nam sad to mogu potpisati i drugi klubovi zastupnika, zaista je smjer kretana prema naprijed. Ono što ne bih e, želila, ne želim se, e, dakle da se dogodi odustanak od vijeća i parlamenta. Hvala. Hvala si vi. Ispričavam se zbog svoje pogreške, a sada u ime Guja Fabio Dimazi. Hvala. Kad god razgovaramo o bankovnom sektoru, mene ideologija buni. Želim objasniti ukratko zašto. Zato jer e, kada slušam cijenjenu kolegicu Silvi, onda mm, mi uglavnom raspravljamo o obrani e, tržišnih e, pravila i tržišnog gospodarstva. A kada govorimo o bankovnom gospodarstvu, zapravo su uloge e, izmijenjene. Ja još, kao talijan, još se nisam odlučio koja je važnost financijske industrije odnosno na industriju obuće. No, vratimo se na stvar. Zapravo se tu postavlja pitanje kako riješiti e, pitanje too big to fail i too interconnected to fail. Dakle, kada pogledate amandmane koji su uloženi, imamo jedan tabor koji tvrdi da ako previše reguliramo, onda ćemo usporiti oporava gospodarstva i stvorit će se problem nedovoljne likvidnosti na tržištu i tako dalje. Zatim imamo drugu crtu obrane. Ako previše e, regulirate, onda će se sve pomaći na e, bankasu u i e, neke kolege vam kažu ne možete dirati onda bakar su zato jer će oni se prebaciti u SAD, ako to budete progonili na globalnoj razini onda će se preseliti na mjesec. I moramo doista biti iskreni u vezi s time. Ja na svim saslušanjima o strukturnoj reformi banaka još nisam čuo neki argument koji bi nam e, pomogao riješiti problem koji imamo u stvarnoj ekonomiji, o financiranju ulaganja, niti turnju koja bi mi pomogla da shvatim zašto bi to bilo povezano sa veličinom banke. Dakle, Vidim da je e, situacija obratna, dakle imamo problem e, sa nedovoljnom potražnjom za ulaganjima i ako ne budemo dobro regulirali financijski sektor i ako ne budemo rješavali probleme koje sam spomenuo na početku, e, to neće onda osobotiti i resurse za financiranje investicija. Dakle, evo, toliko o filozofiji a e, sada treba vidjeti kako krenuti dalje. Dakle, GUE smatra da trebamo zacrtati ciljeve i doraditi ciljeve koji su izneseni na početku zakonodavnog puta, dakle u rješavanju tih problema. E, tu postoje implicitne subvencije koje i dalje postoje, tu se nije mnogo promijenilo, E, trebamo također zaštititi e, središnje usluge banaka i također druge elemente koje treba isključivo spomenuti, eksplicitno spomenuti u nacrtu. Također, također e, trebamo proširiti područje primjene na sve bankovne koje, banke koje predstavljaju sustavni rizik, osim onih koji imaju određeni postotak depozita i također trebamo otići korak dalje i reći da nam ne treba jedna e, krovna struktura, zato jer bi to umanjilo opasnost od spillovera, e, zato jer e, ne želimo da naša nadzorna tijela završe na sudu, zato jer su neke banke odlučile propitati njihove odluke to su također e, zabrinutosti koje je izrazila i sama središnja banka u nekim slučajevima. Na kraju krajeva naravno da ćemo iznaći kompromise ili sustav semafora ili što već. Možemo imati neka izuzeća koja se odnose na gotovinski rizik i na upravljanje kapitalom, no ja još uvijek smatram da bi previše diskrecije ugrozilo naše, e, naša nadzorna tijela, a to ne bih pozdravio. E, kada je riječ o pretjeranom špekuliranju i također e, zajmovima hedge fondovima i također trgovanje za vlastiti račun, dakle hedge fondovi su zapravo aktivnosti koje bi mogle prouzročiti iznenadne fluktuacije i također promjene u cijenama financijskih instrumenata i to bi moglo imati negativne posljedice po stvarno gospodarstvo. Dakle, mi se radujemo budućim raspravama i također nadamo se da ćemo preuzeti odgovornost odnosu na porezne obveznike. Znamo što se može dogoditi kada dođe do iznenadnog zaduživanja u Europskoj uniji, znamo što se dogodilo s Grčkom, zato jer nije bio uređen bankarski sektor, tako da e, doista molim svoje kolege u ovom odboru i u parlamentu da ne budu preslabi u odnosu na financijski sektor koji je E, stekao veliko samopouzdanje i u pristupu nama u ovom domu i u najmanju ruku će naš klub e, GUE zauzeti čvrst stav u obranu poreznih obveznika. Sljedeći je Filio Ber u ime zelenih. Hvala. Uvijek je teško uzeti riječ nakon kolege Jakov, ali u svojoj uvodnoj izjavi vi ste iznijeli sva naša razmišljenja, tako da neću ponavljati ono što ste rekli. Važno je uvidjeti da individualna otpornost e, jedne banke i EBRD-a zapravo ne e, osigurava otpornost sustava i sve što smo učinili u EBRD-u, a ja sam bio dio tog tima, moglo bi koristiti u doba nesustavne krize, ali ne i u doba sustavne krize. Drugo, i e, investicijske i trgovačke banke imaju svoje koristi i svoju svrhu. Nije da imamo lijepe trgovačke banke, a onda gadne investicijske bankare. Sve te aktivnosti imaju svoju svrhu no, sve ove tvrdnje koje smo čuli da bi to trebalo objediniti pod jednim krovom stvaranjem, e, dakle, e, ekonomija razmjera, e, zapravo se nije ostvarilo, to nismo doživjeli. A s druge strane, trošak objedinjavanja svega kako bismo suzbili rizik i također kako bismo sprečili negativnu zarazu i prijenos negativnih posljedica, pa ta, te negativne e, posljedice određene kulture investicijskog bankarstva e, jesu zarazile trgovačko bankarstvo u smislu preuzimanja prevelikih rizika i tako dalje. Dakle, vidjeli smo e, negativne strane objedinjavanja svega pod istim krovom, a nismo vidjeli prednosti i zbog toga svi trebamo postaviti pitanje o tome koliko bi bilo korisno zadržati ovu usku kombinaciju obojega. Dakle, mislim da bismo trebali primijeniti taj sustav e, e, semafora. Nismo to jasno rekli u svojem e, amandmanu, ali svakako nam treba pristup u kojem ćemo u određenom trenutku reći ne spajanju ovih aktivnosti pod istim krovom, naravno pod uvjetom da su E, investicijske djelatnosti e, legitimne, onda trebaju biti samostalne bez ikakvog oblika subvencija, bilo od od malih institucija, trgovačkih banaka ili od subvencija od strane poreznih obveznika. Ja sam u tom smislu čisti tržišni liberal i ponosim se time što mogu reći da ako bilo koja gospodarska djelatnost koju obavljaju banke nije ekonomski održiva, ona ne smije postojati u tržišnom gospodarstvu. To je jednostavno tako. Trebamo dakle se pobrinuti da se trgovanje za vlastiti e, račun e, odnosno banke koje time, se time bave ne e, razvodne svoju poziciju u odnosu na njihove stranke i suradnike E, I također nije stvar u tome da će jedna kreditna institucija mm, e, prodavati e, svoje vlastite proizvode za zaštitu od hedge rizika, nego bi mogla preprodavati proizvode drugih i onda se postavlja pitanje kako raspodijeliti rizik. Osim toga, kada je riječ o opsegu, trebamo razmotriti sve banke koje se smatraju sustavnima i trebamo doraditi definicije. Imamo definiciju što znači sustavno u uredbi o SSM-u koja određuje kada je jedna banka sustavna u eurozoni i u svakoj od zemalja članica i to bismo mogli proširiti na cijelu Europsku uniju i trebamo se također eh, pozvati E, na definiciji CRD4. Dakle, mislim da tu imamo ono što nam je potrebno kako bismo odredili područje primjene zakonodavstva. E, želim reći nekoliko riječi o diskreciji. Da, postoji određena razina diskrecije, ali opet ograničena i E, to bi riješio sustav semafora. Naravno, iznad određene razine trebate razdvojiti svoje subjekte koji se bave trgovanjem. Dakle, u zoni žutoga još postoji prostor za diskreciju ako je ograničen, ali je ipak pravno utemeljen. Ali ispod te razine je svjetlo zeleno i tu se uredba ne odnosi na vas. I dopustite mi da kažem nekoliko riječi o prepuštanju diskrecije nadzornim tijelima. Iz iskustva znamo da nadzorna tijela su sklona zapravo biti eh, komplici, eh, biti sučesnici sa tijelima koje nadziru. Dakle, postoji odnos između nadzornih tijela i onih koji nadziru, koji nisu zdravi. To je jednostavno životna činjenica. Dakle, ako ograničimo diskreciju na e, tijela koja su već bila uhvaćena sa rukama u od strane onih koji su nadzirali. Mislim da se preuzima time pretjerani rizik i da im se povjerava pretjerana odgovornost. Imali smo već takvih slučajeva. E, ja sam to sam ponavljao da e, u najmanju ruku u eurozoni i barem e, bi Europska središnja banka bila kulturološki udaljena od onih koje nadzire i mogla bi biti stroga i to bi moglo trajati neko vrijeme zato jer E, vidimo iz postupaka ESB-a da je ona dosljedno štitila interese velikih sustavnih banaka. To je radila Europska središnja banka. Niti jednom ESB nije donio odluku koja bi se mogla smatrati strogom prema velikim sustavnim bankama. Da, istina je, SB je donio čitav niz odluka koje su smatrane strogima od strane zemalja članica, tako da ne bismo trebali prepustiti previše moći središnjim bankama. E, kada je riječ e, o bankama koje trguju za vlastiti račun, mislim da bismo trebali izveći to da se središnja institucija time bave, ali isto tako e, da e, daju jamstva ili kredite onim e, subjektima koji se bave trgovanjem za vlastiti račun, jer bi to bilo trgovanje za vlastiti račun na stražnja vrata. Također trebamo izbaciti izuzeće e, za takve banke za trgovanje vladinim obveznicama. E, dakle, e, sva definicija onoga što bi se moglo dopustiti kao trgovanje za vlastiti račun od e, strane takvih institucija trebalo bi biti trgovanje čija je jedina svrha oprezno upravljanje rizikom izloženosti same banke. Banke bi dakle trebale redovito obrazlagati ono što e, rade u sklopu trgovanja i kako upravljaju svojom izloženošću rizikom. Recimo ako trguju e, suverenim dugom, onda to nije problem, no ako opet e, trguju državnim obveznicama bez Mm, utjecaja na njihovu izloženost riziku, onda e, to je trgovanje za vlastite račune i tu zakonodavac ima jednu određenu ulogu, odnosno treba razlikovati između e, trgovanja za e, potrebe upravljanja rizikom i svega ostaloga, a to sve ostalo onda se ne smije tolerirati. Također kada je riječ o razdvajanju Htjeli bismo imati jedan bijeli popis ili pozitivan popis onih e, djelatnosti koje trebaju imati korporacijske institucije i ono što ne bi bilo na popisu ne bi bilo esencijalno i ne bi se time te institucije trebale baviti. Umjesto da recimo tu uvedemo jedan crni popis ili sivi popis gdje se uvijek nešto zaboravi i onda to iskorištavaju kreditne institucije. Kada je riječ o britanskom izuzeću, ja nisam britanac e, i rekao sam da ako proširimo te brojke na e, cijelu Europsku uniju da bih bio zadovoljan i bio bih e, zadovoljan također i na e, primjenom likna na cijelu Europsku Znam da to nećemo dobiti, no kao alternativu prijedlogu komisije za upravljanje izuzećem predlažemo jedno izuzeće za banke koje su podložne jednom pravnom režimu jedne određene zemlje koji je isto vrijedan u smislu učinka To bi možda mogao biti odgovarajući pristup ako pravna služba vijeća ne bude imala nikakvih primjedaba. Evo sad ću se nadovezati na ono što je rekla e, Silvi. Dakle, kada je riječ o očuvanju unutarnjeg tržišta, doista se slažem sa ovom zabrinutošću, odnosno opasnost postoji da ako ne dođemo do sporazuma, onda ćemo se znači sa čitavim nizom nacionalnih zakona koji same po sebi neće dovesti do fragmentacije, ali će je pojačati zato jer kao što si već rekla fragmentacija je počela krizom eura. U ime zelenih moram reći da e, se e, doista zalažem za integritet e, unutarnjeg tržišta i ako budemo zajedno dobro pametno razmišljati moći ćemo prevladati ovaj problem. No, ne slažem se sa financiranjem gospodarstva. Reka, e, slažem se sa onim što je rekao Fabio. Nema dokaza da e, upravo velike e, sustavne banke koje imaju samo jedan dio izloženosti u realnom gospodarstvu, dakle nema dokaza da su one bolje financirale realno gospodarstvo od malih trgovačkih banaka. Zapravo, embrijski dokazi dokazuju upravo obratno, suprotno zapravo one banke koje nisu financirale e, realno gospodarstvo u početku su u krizi financirale manja i srednja poduzeća. Dakle, mislim da ne bi bilo korisno to razdvajati. Dakle, upravo suprotno, ako imamo jednu banku koja ima javna jamstva zato jer oplja štedne pologe i ako se ona ne smije baviti realnim gospodarstvom, onda će ona sva svoja sredstva posvetiti financiranju realnog gospodarstva i onda će e, skrenuti jedan dio svojeg proračuna iz e, tržišta, a zapravo te njihove djelatnosti su više nego upitne. I kada se Išla e, sam primjer o tome od francuskog bankovnog sektora i htio bih reći sljedeće. Možda danas na tržištu imamo zapravo jednu pretjeranu usklađenost subjekata. Dakle, recimo, e, Societe Generale ili BNP Paribas, jako razvojene, one bi imale dovoljno snage da bi same mogle održavati vlastito tržište. Dakle, njihovo razdvajanje zapravo ih ne bi natjeralo na nastanak. Investicijska banka Deutsche Bank je zapravo Deutsche Bank u visini od 80%. Dakle, te tvrdnje nisu valjane. Evo, Toliko o tome argumentu, a kada je riječ o ostalom, spremni smo biti konstruktivni. Hvala Filip, sad FDDA. Grazie. Eh. Hvala. E, kao prvo jedno pozitivno razmišljanje, odnosno pohvala, a to je da je količina amandmana koja je uložena na ovo značajno izvješće prvi važan znak da su klubovi u ovom parlamentu doista posvetili mnogo pažnje ovoj odredbi i to je svakako prvi pozitivan znak koji nas navodi na pomisao da ćemo doći do jednog pozitivnog zaključka i da ćemo poboljšati europski bankarski sustav. Ne slažem se u potpunosti sa optimizmom izvjestitelja kada je riječ o kompromisima, naročito u nekim pitanjima još uvijek e, smatram da e, postoje doista, doista velike razlike u stavovima među klubovima u parlamentu i nadam se da u potrazi za kompromisima i u ovoj vremenskoj utrci koju vodimo da će parlament e, ipak e, izraziti svoje mišljenje o, ovom izvješću i da neće jednostavno pasivno prihvatiti mišljenja i stavove vijeća i komisije, no ne bih htio da ovo traženje kompromisa po svaku cijenu razvodni konačan nacrt izvješća. Evo, moje razmišljanja o amandmanima. Nakon ovoga što sam čuo od kolega, smatram da bismo svi trebali poći od jednog zajedničkog polazišta kada je riječ o uređenju financijskog sektora. Odnosno, trebamo vidjeti tko su naši sugovornici, a to nam je pokazao financijski sustav u, prethodnim godinama. A to su beskrupulozne osobe i organizacije koje su špekulirale sa kamatama, sa tečajevima. Imali smo skandal LuxLeaks sa jednom od najvećih poslovnih banaka u svijetu koja je potpomagala porezne utaje, izbjegavanje plaćanja poraza i financirala teroriste i sve slične aktivnosti. Dakle, moramo doista imati u vidu s kime imamo posla i trebamo biti strogi i iznijeti prijedlog jednog snažnog zakonodavstva koji neće ostaviti previše prostora raznim tumačenjima i koji će se usmjeriti ka osnovnim aspektima i točkama financijskog sustava, a naš klub što je i predviđeno amandmanima koje smo uložili, e, smatra da su tri točke glavne. Kao prvo, too big to fail. Bail-in ne može biti uspješan u jednoj sustavnoj krizi. Mi moramo spriječiti, prevenirati sustavnu krizu EBRDD e može riješiti situaciju jedne, jedine banke koja je u krizi ne može djelovati u slučaju jedne sustavne krize. Imajmo to na umu i nastojimo izraditi jednu odredbu koja će učinkovito djelovati na ovaj sve veći aspekt financijskog sustava. Još jedna točka je međupovezanost velikih banaka. Dan danas zbog globalizacije jedan mali potres u jednoj velikoj grupaciji će se značajno u velikoj mjeri odraziti na čitav financijski sustav. Mi moramo riješiti taj problem zato jer je to od ogromnog značaja za postizanje jednog zdravijeg i svjetskog i europskog financijskog sustava koji je usredotočeniji na stvarno gospodarstvo. I posljednja točka koju želim posebno naglasiti i tražim da se na to usredotočite je pitanje derivata zato jer e, većina tih proizvoda izvedenica su toksični proizvodi koji ne stvaraju nikakvu dodatnu vrijednost u korist realnog gospodarstva. Izvedenice su isključivo špekulacije. Dakle, ako se pobrinemo i za rješavanje tog problema, mnogo ćemo učiniti. Kada je riječ o području primjene uredbe, ja se u potpunosti slažem sa onima što je rečeno do sada i u tom smo smislu uložili amandmane, odnosno želimo da se ono proširi i da obuhvati u najmanju ruku e, sve sustavne banke koje su obuhvaćene SSM-om. Kada je reč o zakonskom uređenju i o kriterijima, moramo krenuti putem koji se čini možda najjednostavnijim, ali je i najučinkovitiji. Odnosno trebamo imati jasno i jednostavno e, zakonodavstvo, dakle trebamo odrediti tek nekoliko jednostavnih i jasnih kriterija koji će ukazati na najveće rizične čimbenike u kapitalu banaka i uz pomoć tih kriterija odrediti jedno obvezno razdvajanje. Dakle, opasno je prepustiti previše diskrecije nacionalnim vlastima. Ja se u potpunosti slažem s onima što je rekao Filip. U nekim slučajevima postoji sukob interesa i postoje neke nejasne i netransparentne situacije u odnosu između nadzornih tijela i onih koje nadzoru. U e, Italiji smo u nekim slučajevima to i sami doživjeli, dakle to treba svesti na najmanju moguću mjeru ili u potpunosti uklonuti, ukloniti prostor za diskreciju. Dakle, na kraju nadam se da ćemo uspjeti ostvariti kompromis koji će nam e, omogućiti da doista poboljšamo europski financijski sustav. Hvala vam lijepa. Hvala lijepo. Imamo sada zahtjevan zadatak da u okviru 10 minuta i da dajemo riječ komisiji i naravno na kraju izvjestitelju. Ja sam samo jednog govornika, kolega Palc, kojeg e, bih e, isto tako zaključio listu govornika. Evo, kolega Balc, izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedavajuće, cijenjeni gospodine Simon. Ja ću biti vrlo kratak kako bi komisija zaista imala i mogućnost i zajedno sa izvjestiteljem dati konačni zaključak. E, mislim da vezano uz e, pozadinu mnoštva amandmana koje su dospjeli da moramo i dalje prepostaviti da izvješće Gunara Hökmana kao što je predložen imamo izuzetno dobar temelj za danje razgovore. Ostaje pitanje, naravno, kako ćemo se ponašati sa svime tim. Eh, amandmani kao takvi potpuno jasno su pokazali, a to je isto tako vidljivo da još ni približno nismo došli, ni usuglasili stavove, to s eh, drugim riječima da smo zapravo jako, jako udaljni jedni od drugih. Isto tako, eh, što se tiče baziranog rizika, što se tiče nedostatnog rješavanja institucija, fokus izvješća bi trebao biti na e, mjerama e, dakle na aktivnosti trgovanja, a ne na automatizirano odvajanje kao što je to prilog komisije tražio. I to moramo zadržati kao smjer kretanja. Sumnjam da je automatsko i obavezno odvajanje trgovačkih aktivnosti kao što niz kolega žele da se riješi, mislim da to nije svrsishodno i zbog toga ovo odvajanje bi trebalo biti e, posljednja mogućnost i posljedno rješenje. Mnoge univerzalne banke, kao što mogu kazati, e, zapravo su dosta dobro prošle kroz krizu i još uvijek sam uvjeren da takvim bankama e, svijetli, da imaju svjetlu budućnost. Što se tiče agende rasta u budućnosti u Europi, čudi me što neki u ovom domu e, zaista žele rasti investicije, a istovremeno e, žele razbiti e, univerzalne banke i zalažu se za njihovo izdvajanje to se, po mom mišljenju, uopće ne slaže jedno s drugim. Moramo biti u stanju da se pobrinemo za likvidnost na razini Europske unije, to je važno. Međutim, to znači da mora biti omogućeno bankama da se zajedničko tržište osigura likvidnost za kreditiranje, isto tako i financiranje investicija tako što će e, isto tako omogućiti na tržištu vrijednostnih papira e, sve poslove koji su s time povezani. Jedna točka koja mi je izuzetno važna i značajna, a to je e, zapravo ponašanje povezano sa alternativnim investicijskim fondovima. U realnom gospodarstvu i refinanciranje ovog gospodarstva zaista je potrebno imati alternativni, investicijske fondove, kao što su jusici, e, znači alternativni investicijski fondovi, poznajemo ih i imamo isto tako i e, regulativu uvezano s tim, zbog toga zaista mislim da moramo biti koherentni s tim u vezi. Zbog toga sam ja u svojim amandmanima koje sam predložio e, ravno po njemačkom rješenju, njemačkom zakonodavstvu, E, koji ne iziskuje leverage koji se ne bave leverage odnosno koji su isključeni zbog, iz trgovine. Mislim da je to jedan put kojem bismo mogli kročiti. Zaključak, s obzirom na amandmane, potpuno je jasno da imamo još e, velik, velik posao pred nama. Zahvaljujem izvjestiteljima, a isto tako i izvjestiteljima u sjeni, želim to naglasiti, da ćemo u konačnici doći do pravog rješenja pa usprkos tome što to neće biti jednostavan posao. Hvala lijepo gospodin Balc. Naše kolege iz budget odbora, evo, nećemo e, dužiti. Gospodin Martin Špot, izvolite. Zahvaljujem predsjedavajući. Komisija pozivno gleda na ovo izvješće koje je predstavio gospodin Hrkmark kao i na brojne amandmane koji su predloženi. Ovo izvješće i amandmani pokazuju da imamo dobru podlogu za raspravu i da možemo napredovati. Htio bih spomenuti nekoliko zanimljivih elemenata koji su se pokazali zanimljivima u našoj raspravi. Slažemo se s izvješćem e, i s izvjestiteljem. Treba naglasiti važnost e, pronalaska dobre ravnoteže između rješavanja E, rizika banaka koje su prevelike da bi propale s jedne strane, a s druge strane ne smijemo onemogućiti financiranje realne ekonomije. Komisija, kao i gospođa Golar, vjeruje da je moguće pronaći zajedničko stajalište i da je moguće doći do kompromisa. Što se toga tiče, e, drago nam je da vidimo kako se latinsko predsjedništvo zalaže u vijeću u tom pogledu i očekujemo sa eh, iščekivanjem, eh, sa velikim zanimanjem prijedloge koje će biti, koje će biti predloženi. Eh, nadamo se da ćemo doći do pragmatičnog rješenja koje će biti prihvatljivo svim stranama. Hvala komisiji. Riječ ima Gunnar naš izvjestitelj. Zahvaljujem. Zahvaljujem na ovoj podnosnoj raspravi. Kao prvo moram reći da smo danas govorili o regulativi banaka i kad govorimo o tome ispada da su svi liberalni. E, to je bila, bilo otkriće danas. Izgleda da su svi liberali ali nisam sigurna, siguran da jako bi Jusos zapravo dijeli to isto mišljenje. Nešto što sam još htio reći utječe zapravo na sve ono što mi činimo. Mi tradicionalno vjerujemo u e, tržišno gospodarstvo i znamo da tržišno gospodarstvo nije rješenje za sve. Jer mi moramo imati jaku državu. Zanimljivo je kad smo govorili o EBRD-u. Mislim da je to također važno sada naglasiti. Kad smo govorili o teme ja sam bio jasan. Nismo imali jedno rješenje za sve. I ponekad kad sam to govorio, bio sam usamljen. Jer znam da su svi u ovom odboru nisu slagali sa mnom. Fabio, Filip su rekli zanimljive stvari. Kad imamo sistemsku krizu, Eliza je to rekla, kod sustavne krize tu se ne radi samo o bankama, radi se o gospodarstvu, ne radi se o velikim ili malim subjektima. BRD je treba odlučiti o tome. Mm, I uvijek kod rizičnih dugova postoji mogućnost gubitka. Ali htio bih da mi sada zanemarimo berde međutim ne možemo reći da to sad više nije bitno jer kad govorimo o nadzornim tijelima onda to postaje bitno ovo je odbor jako puno investirao u razvijanju nadzornih tijela na europskoj razini na samom kraju ne bih htio e, da moramo izjaviti kako im ne vjerujemo. Zato trebamo dobro razmisliti o tome. Mislim da moramo nadzornim tijelima dati kvalitetan instrumentari. Ne samo da moraju znati što raditi, nego moramo imati dobru transparentnost. Oni moraju znati kako doći do podataka o problemu i kako ga riješiti. Znam da ćemo govoriti o eksplicitnom jamstvu, pa želim još nešto reći. Htio bih da budemo pozitivniji u našem pristupu. Čuo sam neke kolege koji su rekli da nismo optimistični što se tiče kompromisa. Ja imam svoje mišljenje, mislim da drugi imaju drugo, ali naravno da mislim da je uvijek moje mišljenje bolje, da je moje mišljenje ono pravo. Ja uvijek e, pokušavam e, naglasiti koje su moguće točke oko kojih mogu doći do kompromisa. To radite vi, to radimo mi, to svi. Mi želimo imati zakonodavni akt. Ako ga želimo donijeti, moramo prihvatiti činjenicu da e, druga strana također vjeruje da je u pravu i zato sam htio upravo naglasiti to da je potrebno e, premostiti ove razlike i to je bitno u pogledu transparentnosti. E, I tako sam zbog toga govorio o venecijanskim vratima i prozorima prije. Čuo sam od FDD-a da oni nisu spremni na kompromis, čuo sam od Jakla da e, on nije spreman na kompromis. Danas je ta izjava zvučala nešto drugačija, ali mislim da rasprava ide u mm, dobrom smjeru. Ja sam optimističan predsjedavajući. U svakom slučaju vidite e, da je 17.30, dakle sve je kao po planu. Hvala lijepo Gunare, hvala na pridržavanju vremenskog okvira. Ove kontraverze koje su se pojavile ovoj mi sigurno da postoje razmemolaženja, samo želimo upozoriti da glasovanje 23. ožujka je predviđena u plenumu i to u travnju. Još jednom podsjećam kolegice i kolege, ovime zatvaram e, sastanak odbora i smijem pozdraviti kolege iz odbora Pačet za naš nastavak zasjedanja. Hvala vam lijepo.